Prvo, znači, e, sastanak koordinatora, kopije smo vam podijelili ukoliko nema nikakvih primjedava, do danas su podne, smatramo ih usvojene, ali evo i prve primjedbe iz Maletuk. Dobro jutro, kolegice i kolege, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mm, protokol smo dobili, e, točka osma, riječ je o takozvanoj TRAN rezoluciji, o transpose Social Package-u. smo s tim u vezi imali uistinu široku raspravu koliko je to potrebno ili ne, velikom većinom je e, odbijeno i to je u konačnici onda i moja primjedba i molio bih e, zaista da se za sljedeći sastanak e, stavimo na dnevni red u studenom. Da, to smo jučer se suglasili s time. Da li imamo još nekih primjedaba? Izvolite. Budem ja. Ja, gospodine predsjednice, evo, vrlo brzo i kratko, ja sam čula da odluka o predlozima prijedlozima izaslanstava, prije svega one koje sam ja predložila, a koja se tiče Aragona, i što je moj klub zastupnika isto tako podupro, Jučer je to odbijeno i rečeno je da je to i u Zaragozi već se dogodilo, međutim u Zaragozi smo bili na poziv Europske komisije, a ne e, u okviru ovog odbora. Zbog toga bih predložila da se ova točka još jednom promisli. Odbor za promet i turizam nikada se nije e, nalazio sa vlastnim programom u regiji Aragon. Što znači da li iduće godine ili za dvije godine, to nije pitanje, međutim, nema razloga da nismo, to nije točno da je bilo tko od predstavnika odbora bio tamo. Da ono, jučer je bio kompromisni prijedlog, imali smo, mogli smo organizirati deset putovanja, dakle, dogovorili smo se za pet putovanja, ono što će se dogoditi iduće godine, to je drugo pitanje, Ovo, ovih pet putovanja smo e, usuglasili Hvala vam, ja bih se samo vratio na jednu postupovnu točku. Ukoliko u pravilniku stoji da postoji nužna većina, kao što sam shvatio da je slučaj na sastanku koordinatora, a to je razlog zbog kojeg je Išmail Ertug e, komentirao da li je komentar spreman koordinatorima dati određenu ovlast da odluče što je zapravo znači velika većina za buduće ovakve slučajeve. Drago mi je bilo kada bi e, odbor podržavao odluke koordinator što se tiče odluke o velikoj većini zastupnika. Potpuno jasno, uobičajeno je da je tako, međutim ako imamo dvojbene odluke, onda zadnju riječ ima komisije, ovo su samo preporuke. E, moraš sad i slušati kad odgovoram. Roberte, Roberte. Dakle, Običajno je tako da je to e, i tako. Ako je dvojbena odluka, onda koordinator daju preporuku koja se prihvaća. Međutim, zadnju riječ u demokratskim odlukama instanca je odbor i zbog toga ćemo na sljedećem sastanku i sjednici u studenom odlučivati o tome. Uobičajeno je tako ja prvi puta proživljavamo ovako nešto, ali upravo je tako kako sam rekao. Možda još za danas popodne kada imamo sastanak Dakle, danas popodne imamo sastanak sa u nacionalnih parlamenta doći 45 zastupnika iz različitih parlamenta. Nisu svi e, zastupljeni, ali molim da i mi budemo nazočni u većem broju. E, nećemo biti ovdje jer je ova prostorija premala, već e, ćemo biti u prostoriji 4Q2 u zgradi Jan. Upravo tako i sa govorima parlamenta parlamentarci iz nacionalnih e, parlamenta mogu imenovati dvojca, a e, mi po jedan. Vrlo kratka su prilozi i govori, inače drugačije ne bismo mogli organizirati stvari. Ismail, mm jer je važno ovo što sad govore. Možemo skratiti govore, međutim u nacionalnim parlamentima nema običaja da je to minuta. Mi smo navikli na jednu minutu, a eto njima dvije minute da čujemo što se zbiva u i koja su mišljenja nacionalnih parlamenta. Hvala lijepo. Evo sad prelazimo na glasovanje. Prvo, što se tiče znači paket, vizni paket. Molim vas da umetnete svi svoje kartice. Dakle, prvo ćemo testirati uređaje. Otvaram glasovanje. Sve u redu. Čestitam kolega Fandeka. Kao je uvijek, dugo smo vas čekali da date glas. Evo, sada krećemo. E, krećemo sa uspotom vize za primjene boravak i izmjene konvencije. E, amandman, usmeni amandman. Da li je netko protiv? Tko je za? Tko je protiv? Uzdržano. Prihvaćeno. Amandman peti, tko je... Ne, ovaj... Opa, e, amandman šesti. Povučen je... Lingvističke naravi nećemo glasovati. Sedmi je povučen, dakle imamo onda opet uspjeni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 9 povučen, amandman 10 povučen. Tko je za? Amandman 11? Protiv? Tko je suzdržan? usvaja se. Amandman 1, tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 13. je povučen. Tko je 14. za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 15. Eh, je povučen. Tko je za 16. amandman? Tko je protiv? Usvaja se. Što se tiče uvodnih izgleda, amandman 2 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih? Odbija se. Elektronski ćemo, dakle, imati konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 36 za, 4 protiv, usva se, čestitam. Sada prelazimo na glasovanje o zakoniku Unije o vizama. Kompromis 1, tko je za? Tko je protiv? Sudržano, usvoje se. Amandman 19, tko je za? Protiv? Sudržano, odbija se. Amandman 20, tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 3, tko je za? Protiv? Sudržano, usvoje se. Amandman 21 o, otpada, dakle, amandman 4, tko je za? Protiv? Suzdržano? u se. Amandman 22 je e, povučen, 23, tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvoje se. 24, tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvoje se. 25, tko je za? Protiv? E, odbije se. 26. Tko je za? Protiv. Zadržano odbije se. 27. Tko je za? Protiv. Zadržano odbije se. 28. Ko je za? Protiv. Zadržano usvoje se. 29. Za. Protiv. Zadržano usvoje se. 30. 30 30. Preko je za? Protiv u svoje se 32. Ko je za? Protiv? Odbija se 33. Ko je za? Ko je protiv? svoje se 34. Za? Protiv? svoje se 6. Za? Protiv? svoje se 7. Tko je za? Protiv? svoje se Osmi, tko je za? Protiv? Usvaja se. 35. povučen, kompromis 2, tko je za? Protiv? Usvaja se. 38 za, protiv, usvaja se. 9 i 39 za, protiv, se. 40 za, protiv, usvaja se. 41 za, protiv, sudržan, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 11 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Uzmeni amandman, imamo li nekog protiv mm, i glasujemo, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amdan 12. otpada, 12. E, 13. ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amdan 15. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. tko je za, protiv,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 Sada prelazimo na izvješće Mirja Kolina o situaciji u sredozemlju potrebu za holističkim pristupom. Amandman prvi. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni prijedlog 1. Tko je za? Protiv? Suzdržano? u se. Amandman četvrti. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman peti, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti, za, protiv, sudržani usvaja se. Kompromisni prijedlog treći, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. amandman, za, protiv, suzdržani odbija 19 a za, protiv, suzdržani usvoje se. 21 za, protiv, suzdržani usvoje se. Kompromisni prijedlog broj 4 za, protiv, suzdržani usvoje se. Kompromisni prijedlog 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog 5 za, protiv, suzdržani, u se. Kompromisni prijedlog 7, kompromisni prijedlog 7, pro, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Dakle, amandman 48. Elektronski otvaramo glasanje. Zatvaram glasovanje. 19 sprem 24 Odbije se. Kompromisni prijedlog 8. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvoje se. Kompromisni prijedlog deveti za, protiv, suzdržani, usvoje se. 65. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni prijedlog deseti za, protiv, suzdržani, usvoje se. 80. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronski. 80. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 30 za, 14 protiv, osvoje 79. amandman za, protiv, suzdržani, osvoje Možemo provjeriti. 79. amandman. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 23 za, 21 protiv, sve se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržano, sve se. Amandman 80 koji za, protiv, u sve se. 87. amandman za. Protiv. Sutršani, Odbija se. 94. Za. Protiv. Sutršani, Odbija se. 97. za. Protiv. U sve se. Kompromis 12. za. Protiv suzdržani, u se. 88. Za, protiv, suzdržani, u se. 100. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Ček, provjeravamo. 100. amandman. Otvaram glasovanje. 100. amandman. Za, protiv, ne, ne, ne, elektron. E, mogu zatvoriti glasovanje. 24 za, 19 protiv. Sve se. 48. amandman. Za. Protiv. Sudržani odbija se. Jeste se... Bilo je sve jasno. protiv prilog 14. Za? Protiv? Suzdržani? Malo vas se mogu li vidjeti. Dakle, kompromisni prilog 14. Da? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni prilog 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 104. Za? Protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 26 za, 18 protiv, znači ustrojeno. Dolazimo na konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jedan glas nam falio. 34 prema 9 svojeno čestitam. kratka stanka, jer smo bili brže no što smo mislili i zato što smo odgovorili urbanu mobilnost, 15 do 10 se ponovno sastajemo.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 Ja, mit... Evo, mi ćemo sada nastaviti naš e, sastanak. Ja želim pozdraviti vrlo srdačno Petra Balaša, koji nam je poznat kao dugogodišnji koordinator e, za koridor Parek Bratislava, a sada je koordinator e, koridora Sjeverno more, Mediteran, sredozemlje. U svaki od koordinatora, svatko od njih ima 35 minuta, a isto tako i rasprava, dakle koordinator Petar Balaš ima 10 minuta izvješća kako bi predstavili svoje izvješće, potom imamo od pitanja i odgovore, radni planove smo podijelili prije tjedan dana putem e-maila i nalazi se isto tako i na vašim e, stolovima. Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Um, Hvala dame i gospoda. Ja sam e, trebao podnijeti izvješće Europskom parlamentu, odnosno vašem odboru do kraja svibnja. Međutim, u zračnoj luki u Briselu nije bilo moguće, bilo je problema sa sjetanjem zrakoplova. Ja sam bio negdje drugdje, u jednoj drugoj zračnoj luci i nisam mogao doći ovom. Žao mi zbog toga. Međutim, drago mi je što vam danas po prvi puta mogu izvijestiti o mom novom mandatu, a to je dakle sjevernomorski mediteranski koridor. Dakle, najprije da vam navedem nekoliko karakteristika ovog koridora. To je jedna od glavnih veza sa sjevera na jug u Europi. I taj koridor ide od Glasgowa, Edinburga i Belfasta na sjeveru, zatim preko Korka u Irskoj, i nakon toga Pariz, Lille, Marseille i tu je kraj koridora. Postoji nekoliko konekcija što uključuje isto tako u multimodalnom koridoru željeznički promet, cestovni promet, unutarnje plovne putove, e, zatim e, zračne luke, morske luke, mostove i sve ostalo što pripada putničkom i teretnom prometu. Mi smo, mi tu imamo multimodalne prometne konekcije visokog kapaciteta. Dakle, nekoliko podataka. Ovaj sjevernomarski mediteranski koridor predstavlja 40% ukupnog unutarnjeg plovnog prometa u Europskoj uniji, dakle 40% otpada na ovaj koridor. 44% luka nalazi se u ovom koridoru, imamo neke velike morske luke u ovom e, gusto naseljenom području i 60% ukupni, ukupnog broja zračnih luka. Dakle, kao što vidite, koncentracija je vrlo visoka. Imamo ovdje i tri od europskih pet najvećih zračnih luka i isto tako rute za kratku plovidbu. Naravno, to su pitanja e, kao što je, su prekogranične konekcije od Genta Tunuzena, e, dakle kanal koji predstavlja usko grlo, zatim e, Brisel-Luksemburg, željeznička pruga, zatim veze između luka i unutrašnjosti kao što su međunarodni gateway čime se e, povezuje unutrašnjost sa lukama za kratku plovidbu. Zatim interoperabilnost je jedna od, jedan od glavnih problema, zatim sustav elektrifikacije Ovaj koridor uključuje isto tako željeznicu velike brzine, Atus Nus, između Belgije, e, Francuske i Luksemburga, ili pak bruxelles Lille, Pariz. Dakle, tu prugu. Od prošle godine radimo na novom pristupu, dakle, na pristupu koridora. Ja sam obavio oko 30 posjeta u šest država članica od Irske, Velike Britanije, Beneluxa i Francuske. I ono što mogu reći jest da paralelno sa bilateralnim dijalogima, dijalozima s ministrima, zastupnicima, dužnosnicima i dionicima da sam testirao različite različite konekcije, dakle posjetio sam kanale, isto tako sam plovio brodom od Genta do Ternuzena. Mm, isto tako sam se vozio željeznicom velike brzine u Francuskoj i Ujedinjenoj kraljevini. Bili smo i u e, Senesku e, riječnoj zatim Parizu, Besançonu, Meluzu, gdje je željeznička pruga i čak smo letjeli, imali smo i neke posjete helikopterom e, unutarnjim plovnim putevima. Imamo izvrsne fotografije iz helikoptera. Čast mi je što vam mogu predočiti naš radni plan kao što je najavio gospodin Kramer, vi ste to mogli dobiti na internetu, a ovdje isto tako imamo i materijale. Tu imate i karte i možete dobiti osnovne podatke o koridoru. Mi smo u prvom e, pozivu za financiranje Europske unije, to je zapravo bila prekretnica u našem radu. U prvom radu naših e, aktivnosti mi smo e, izradili ovaj radni plan. Dakle, ovo je glavni rezultat rada od prošle godine. Isto tako želim istaknuti kvalitetnu logističku potporu i kvalitetne informacije koje smo dobili od Europske komisije. Imali smo izravne kontakte sa vijećem ministara za promet, pojedinačno, ali isto tako i na neformalnom sastanku vijeća u Milanu prošle godine. I kao što sam rekao imamo i individualne kontakte sa pojedinim zastupnicima Europskog parlamenta. Također uživamo kvalitetnu potporu, vjerujem da ste o tome mogli čuti od drugih izvjestitelja, o organizaciji Koridor Forum. Inače je riječ o jednom fleksibilnom forumu. To smo pokrenuli prošle godine. Prvi sastanak je održan u travnju, a bili su nazočni predstavnici država članica u drugom krugu. Tijekom lupnja dodali smo i upravitelje željezničke infrastrukture, e, kao i unutarnje plovne putove i rijeke. U trećem krugu sam e, pozvao predstavnike regija, zatim e, upravitelje cestovne i željezničke infrastrukture i to će biti održano u listopadu. Dakle, imamo široki krug uzvanika. Osim toga smo shvatili da je ovaj naš sjevernomorsko-mediteranski koridor uglavnom utemeljen na vodama, dakle unutarnji plovni putevi, e, morske luke, zatim kratke morske veze. I imamo isto tako i radnu skupinu za vode. Do sada su održana tri radna sastanka, posljednji je održan prije tri tjedna. Ja sam zapitao sudionike smatraju da je korisno da se zadrži radna skupina. Oni su se o tome pozitivno izrazili, no smatraju da bi trebalo dodati novi sadržaj, dakle neke druge, druga sredstva, prometna sredstva, ali kao što sam rekao, dakle, morske luke i unutarnji plovni putevi imaju važnu ulogu u našem koridoru. Na kraju želim još nešto reći o samom ishodu ovog poziva za iskaz i, e, za iskaz interesa 2014. godine. 1,6 milijardi eura je dodijeljeno za ovaj koridor. Imali smo 64 prijedloga, a tražilo se 3,5 milijuna, milijardi. 15 prijedloga nisu, nije dobilo preporuku od strane stručnjaka, skupina stručnjaka, budući da nisu zadovoljili kriterije. Od preostalih 40, još je ostalo 40 projekata, 34 projektna prijedloga odabrana su od strane komisije, budući da predstavljaju najveću europsku dodanu vrijednost. Ukupni trošak ovih 34 projektna prijedloga je viši, iznosi 4,4 e, milijarde eura, a naš doprinos je također prilično visok, a veći dio sredstava dodjeljen je prometu vodom, oko 80% vodnim putevima. Imamo jedan veliki projekt, Senesko, i još neke velike projekte. Dakle, Sen Shelter projekt. I sada radimo na pripremi sljedećeg poziva na iskaz interesa gdje ćemo predložiti neka horizontalna pitanja kao što su e, morski putevi, e, RTMS i općenito e, rješavanje pitanja uskih grla i povezivanje država članica te povećanje europske dodane vrijednosti. Evo, mislim da je moje vrijeme završilo. E, ja ću rado odgovoriti naše pitanje. Hvala gospodine Balas. Posebno vam zahvaljujem što ste se držali vremena. Evo sada prazimo na raspravu. Jela Sender, izvolite. Hvala lijepa gospodine eh, predsjedniče, hvala gospodine Balaš na vašem izvješću i isto tako i na objašnjenjima koje ste nam dali i to povezano sa ovom izuzetno važnim koridorom. Ovdje je riječ prije svega o vodnim putevima i to unutarnji plovni putevi. Da, i dobili smo prve rezultate poziva za predloge, a postoje projekti koji, za koje je potrebno velika potreba za financijskim sredstvima, a onda imamo i neke projekte koji imaju manjih financijskih volumena. E, kanal Bob e, koji bi trebao biti kanal 21. stoljeća i unutar svega toga mislim da je to ujedno je najvažnije zbog toga ću se koncentrirati upravo na ove segmente. Naravno, e, isto tako je riječ o tome da kolega se jako zalagao za ovo sve skupa. Moramo, e, moramo pokušati e, ostvariti velike napretke za ovaj koridor. Oko 1 milijarda eura za ovaj prvi kanal za studije, a isto tako za Hedesen kanal. I zbog toga moje pitanje, koliko smo napredovali u svemu tome, jer želim isto tako pitati koliko smo došli daleko s tim segmentom kanala, da li tu imamo nekih promjena koliko smo došli tu do modalnih, <clears throat> modalnih e, segmenata i kako stvari stoje općenito s tim kanalom. Hvala lijepo, Jens Nielsen. Hvala lijepo. I hvala što se bavite ovim iznimno važnim koridorom. Imam jedno pitanje koje sam već pitao neke koordinatore. Mi smo održali zajedničke sastanke među mm, dakle, ljudima koji su zadrženi za razne koridore. Posebno je bitno za ovaj koridor kojim, e, koji se odnosi na Baltik i Sjeverno more, da se izvede zajednička analiza područja kroz koje prolazi koridor i zanima me hoćete li surađivati sa gospodinom Trojtmanom da bismo mogli na zajedničkim sastancima razgovarati o, o dva koridora. Danke sehr. Hvala lijepa. Okay, good. Thank you very much. Thank you, Chairman. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. I hvala vam gospodine Balaz na izlaganju. Iznenadilo me da je 40% luka u ovom koridoru, to je značajna brojka. Čuli smo prijedloge za čuli smo da je financiranje već e, doznačeno i da će dobiti novac projekti koji mogu ostvariti povratno ulaganje. Ja dolazim e, iz Irske. Dublin i Cork su svakako moji prioriteti. Mislim da su već dobili nešto financijskih sredstava, što je dobro, budući da rade na razvojnim programima. I zanima me zapravo, možete li nam ukratko reći kako gledate na projekte koji su dobili financijska sredstva, dakle kakva je njihova mogućnost da sada e, potroše taj novac i da dalje razviju projekte i zatim, e, dakle, ljudi već gledaju na drugi krug, što mislite kako će to izgledati, hoćete li, hoće li proračunska potpora biti slične razine ili će pristup biti drugačiji? Hvala lijepo, Peter e, lite e, Hvala lijepo. Ja se također želim nadovezati na nešto što je rečeno, postoje različiti koridori Ima jedan koridor koji završava u Poljskoj. Čini mi se da ako da je riječ o luci Ustad na Baltičkom moru, mislim da ta luka ima velike kapaciteti za željeznički promet. Dakle, tu ima mnogo aspekata, dakle, trebalo bi potaknuti e, teretni promet putem željeznica i dakle tu pritom mislim na ovaj koridor preko Poljske do Ustada. Mi namjeravamo uložiti više u željeznički promet da bi se povećao kapacitet u ovom koridoru. Na taj način bi se rasteretile luke. Mislim da je to vrsta rasprave koju vodimo. Dakle, gledamo na postojeće koridore i na to kako ih se može produžiti. Danke sehr. Hvala lijepo. Ja bih isto tako imao dva kritična pitanja na koje bih isto volio dobiti odgovor već 30 godina. Doživljavam da se sanja o tome kada bismo izgradili unutarnje vodne puteve, da će strašno puno transporta se odvijati putem ovih vodnih puteva. Međutim, tendencija je upravo suprotna. E, sa 20% pao je taj udio na 8%, usprkos tome što smo investirali strašno puno sredstava. U Njemačkoj imamo Rajman Donau kanal, Dunav kanal, tadašnji ministar prometa rekao da je to najveća glupost od izgradnje Babilonske kule. Ako bismo tada ostvarili samo jedan postotak onoga što smo bili e, planirali, e, bili bismo jako sretni i poznajem puno drugih projekata. Naravno kao zeleni e, zalažem se upravo za unutarnje plovne puteve i za promet plovnim putevima. Međutim, postoji li i jedan projekt u kojem možete reći da u posljednjih 30 godina smo imali poboljšanje a isto tako da je transport na unutarnjim plovnim putevima porastao. Da li postoji jedan projekt ili da vezano uz ne možda reklamne poruke da eto imamo taj porast. Postoje projekti u području željeznice i prometa cestovnog gdje imamo te pomake. Međutim, postoje li to isto tako i kod unutarnjih plovnih puteva? Jer ukoliko se ne dogodi ovaj shift između znači, cestovnog i željezničkog prometa na plovne puteve, onda zaista e, ćemo dati previše sredstava za nešto što neće se u konačnici realizirati. Questions. Hvala lijepa na pitanjima. Što se tiče SNS koš... Ovo je jedan od većih e, projekata koji promiče Francuska kao i flamenska i valonska vlada zajedno. Mislim da je to dobar primjer suradnje među državama članicama. U nekom trenutku se pojavila dilema, dakle hoće li jedna država članica objediniti projekt ili bismo mi trebali analizirati interkonekcije i vidjeti kako će to utjecati e, na projekt. Ovo je bio jedan školski primjer gdje je država članica pokrenula inicijativu i objedinila više projekata. Senesko smo mogli podijeliti u više manjih projekata i zahvaljujući duhu evropske suradnje i spremnosti francuske vlade, regija u sjevernoj Francuskoj, te Valonije i Flandrije, potpisani su različiti sporazum i suradnji. Ja sam bio prisutan na svečanom potpisivanju jednog takvog sporazuma i ja sam im uistinu čestitao na tome. Dakle, ne radi se o tome da Europska komisija ili europske institucije trebaju poticati države članice da nađu zajednička rješenja. Dakle, oni su to odradili sami. Tako da smo evo dobili jedan veliki projekt na koji otpada veći dio financiranja. Tu se sve odvija prema očekivanjima i to će otvoriti mogućnost e, za prelazak na druge vrste prometa. Dakle, može se ići senom do Pariza i vidjeti kakva je veza sa e, željezničkim i cestovnim terminalom. Tu dolazimo do nekoliko pitanja. a to je e, hoće li oni uistinu otvoriti mogućnost za intermodalni pristup. Mi imamo taj koncept intermodalnosti koji primjenjujemo u, koridorima, mislim da je to dobro zamisao, no postavlja se pitanje što to zapravo znači. Što podrazumijevamo pod riječju intermodalnost? Ili to samo prebacivanje na druge vrste prometa ili povećanje kapaciteta? U svakom slučaju mi smo krenuli od toga da snimimo stanje, da vidimo koliki je udio koje vrste prometa i onda ćemo, da odgovorimo na pitanje gospodina Kramera, vidjeti što, što će se dalje dogoditi. Temeljem mog iskustva sa, na projektima željeznice velike brzine mogu samo reći da mi ćemo se baviti povećanjem kapaciteta i povezivanjem država članica, međutim sami, samo povećanje kapaciteta neće privući promet. Činjenica je da smo produbili morske luke, dakle mi smo zapravo isto tako podigli mostove iznad eh, kanala u Europi, međutim to neće nužno privući e, veći promet, zato moramo uključiti dionike na forum da čujemo njihova promišljanja, a osnovna motivacija je cijena, to je vrlo jednostavno. E, dakle, naravno da treba krenuti od kapaciteta. Međutim, nakon što dobijemo veće kapacitete, treba nam komparativna analiza cijena i zapravo pitanje kako će tvrtke to analizirati i hoće li se opredijeliti za unutarnje plovne puteve ili ne. Jer tu se onda pojavljaju i mogućnost interkonekcija Vjerojatno vam je poznat problem zadnje milje u, na unutarnjim plovnim putevima i u morskim lukama. Ponekad nedostaje samo nekoliko kilometara ceste ili željezničke pruge da bi se neka velika morska pruga spojila sa e, željezničkom mrežom, ali onda se pojave različite tvrtke, ulagači, e, partikularni interesi i teško je e, onda E, objediniti interese da bi se upravo pokrila ta posljednja milja. Dakle, mislim da je dobro da se povećaju kapaciteti. Mi uglavnom e, ulažemo novac upravo u tu svrhu, ali zatim treba i analizirati cijene, komparativne troškove, pitanje vremena i da kako pitanje zaštite okoliša, što je meni osobno vrlo bitno da bi se pronašlo najbolje rješenje. Da, ja e, usko surađujem sa gospođom Portman. Imat ćemo još jedan sastanak koordinatora e, ovdje u Briselu uskoro. Jedno od obilježja morsko mediteranskog koridora jest da se zapravo sjeće sa nekoliko drugih koridora i to moramo, o tome moramo voditi računa jer što se tiče koridora to je strukturirani pristup za financiranje, ali zapravo to sve uklapa u istu mrežu. E, sjevernomorski, baltički i e, rajnski e, koridor presjecaju se s nama u nizozemskoj, atlantski u sjevernoj Francuskoj, e, mediteranski i južnoj Francuskoj. Dakle, sjevernomorsko-mediteranski koridor se sjeće sa četiri druga koridora i pritom moramo voditi računa o interkonekcijama koje e, povezuju pet koridora i, to nam omogućuje da se dođe do udaljenih mjesta u Europi. Ujedinjena kraljevina i Irska povezane su europskom e, mrežom po prvi puta u povijesti, to sam zaboravio spomenuti, odgovorom gospođi Klun. Po prvi puta u povijesti smo uključili Ujedinjenu kraljevinu i Irsku. Mislim da je to proces e, koji je koristan za sve. Ima određenih poteškoća, ne ide sve glatko, ali će omogućiti da se obuhvate i takozvana periferna područja Europa. Ja nisam bio u Korku, ali sam bio u drugim dijelovima Irske i čak sam otišao u Wales koji nije na striktno gledano u sklopu mog koridora i išao sam i do, Dandija. I htio sam zapravo vidjeti koje mogućnosti postoje i kakva bi bila dodana evropska vrijednost ako bi se mogli postaviti konekcije sa udaljenim područjima. Od toga bi trebali imati koristi ta područja, ali isto tako i Europa. Mislim da je to veliki izazov da kako neke druge države članice, poput Njemačke, Francuske ili Austrije, imaju već e, mnogo iskustva u radu sa europskim institucijama, znaju kako pripremiti projektni prijedlog, kako e, lobirati. Međutim, Ujedinjena kraljevina iska tek e, sada uče e, kako, to, kako na tome raditi i mi učimo kako razgovarati jedni s drugima. Koje su specifičnosti sustava Ujedinjene kraljevine morskim lukama? Pitanje je tko je vlasnik i tko je zadužen za koji dio. To je vrlo kompleksno. Da, smatram da bismo trebali više ulagati u e, željeznice, slažem se s time, e, ali isto tako i u unutarnje plovne putove. Dakle, taj prelazak sa na željeznički promet i na unutarnje plovne putove je jedna od glavnih zamisli kada govorimo o intermodalnosti, a pritom moramo imati na umu a, konekcije, dakle tih posljednjih, do pitanje posljednje milje. E, što se tiče pitanja vezano uz to kako pronaći dobar primjer e, za poboljšanje e, udjela pojedinih vrsta prometa. Dakle, da nisu samo važni kapaciteti, nego i drugi preduvjeti. Dakle, Vrlo sam radoznao kakav će to rezultat biti, želim samo nešto istaknuti. 92. godine smo imali od Karlsruhe, Düsseldorfa do Metmana železnička veza 300 e, dakle, putnika dnevno trebalo je zatvoriti, međutim lokalni političari su zapravo uskladili međusobno i tu danas imamo 23.000 putnika dnevno, a da uopće nije investirano u infrastrukturu, već samo uključivanje mozga. I takav primjer bih rado vidio i sa unutarnjim plovnim putem, jer e, mi, vi ne plaćate nikakve poreze na dizel gorevo, a dakle putnici koji putuju željezom moraju te doprinose plaćati. Evo, to je samo jedan od primjera. Imate moju adresu, znate gdje me možete dobiti, evo imamo još malo vremena, ali ja se, Inesana, ja da još jednom smije postaviti pitanje. Es que yo creo que no me ha contestado bien, le he entendido eh, y me ha alarmado un projekt 2025. Vrijedi oko milijardu eura, skuplji od Brenesa, skuplji od eh, leona Turina. I zanima me o koliko zapravo kilometara ovdje govorimo, dakle koja je točna dužina i kakav je zapravo raspored programa radova. Jer govorite još da je ta u fazi foruma, da se raspravlja sa dionicima, da vidimo što će se sa tim kanalom zapravo učiniti. Ali mi dajemo milijardu za to do 2020. Sve studije se provode, ali još uvijek su zapravo na fazi razgovora, pa me zanima da li će do toga doći. Imamo i druge projekte u kojima je prethodilo godine, studija, aktivnosti i tako dalje, a nisu dobili niti trećinu onoga što je već dodijeljeno za ovaj kanal. Dakle, mene zanima koliko će točno kilometara ovdje biti u pitanju i koji vremenski okvir za to. Naravno, uključujući i studije i razlovni pripremni rad. Zapravo me to poprilično brine, jer tih milijardu eura je znatno, govorimo o gospodarstvima koji imaju znatne probleme trenutno. Hvala lijepo, Ispričavam se, nisam odgovorio na vaše pitanje o provedbenom okviru, dakle, dogovoreno je vremensko razdoblje od 2017. do 2023. Dakle, to se radi, tu se radi o tom razdoblju za provedbu projekta, a podaci o točnim kilometrima, a ja ovdje imam iznos brojku od 104, što mi se ne čini da je točno, no javit ću vam se mailom i gospodina Kramera ću staviti u primatelje sa točnom dužinom i još nekolicinom drugih podataka kako biste vidjeli i broj točan mostova, međusobnih čvorišta, pomorskih luka i tih drugih još važnih karakteristika uz kilometre. A dio odgovora je da se ovdje radi jednom velikom projektu koji se mogao raspodijeliti u niz drugih manjih, ali tada bismo imali veći broj projekata i manje iznose po projektu. I ja se ne, prodiv, ne protivim podržavanju velikih europskih zamisli ako i kada povezuju više oblika prevoza i više država članica. A ovo je bio upravo takav slučaj, radilo se o iznimno dobro pripremljenom projektu. I posljednji komentar na e, pitanje gospodina Kramera što se tiče problema kapaciteta. Često se vraćamo na pitanje kokoši i jaja. Trenutno nema prometa, što da otvorimo e, novu rutu. I iz tog razloga upravo moramo analizirati dinamične modele i pokušati otkriti utjecaj, a također imamo prilično dobru pozadinu tu što se tiče konzultanata koja je Europska komisija uključila i koji uvelike pomažu kod ovakvih pitanja. Dakle, pokušava se to analizirati, ali utvrđivanje činjenica i samo izmjera rezultata i ono što je zapravo najvažnije. Eto, hvala na izlaganju, na prezentaciji, na odgovorima i čućemo još mailom, dakle, neke komentare pismeno. Gospodine Balas, hvalim se u istinu, evo, i e, nadam se da ćemo se ponovno Ja, wir kommen zum Evo sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o koridoru Rotterdam. E, Genova. E, mislim da je to najvažniji koridor, najvažniji koridor u istinu u europskim razmjerima i zbog toga smo sretni da je Pavel Vojčekovski danas s nama ovdje koji je odgovoran upravo za ovaj koridor i Biće nam uistinu drago čuti što to pozitivnog, a možda i manje pozitivnog imate za reći povezano s ovime. Hvala. Thank you, chairman. I Hvala vam, predsjedniče. Drago mi je što mogu podijeliti mišljenje da je ovo najvažniji koridor. S obzirom da sam razmjerno nov ovdje, počeo sam eh, praktički u lipnju nakon rada Ane Palacio, koje sam vrlo zahvalan na dosadašnjem radu. Izložio bih vam stanje stvari. Kao što znate, sam koridor je razmjerno kratak, zapravo je i najkraći. E, sudjeluje pet država članica, jedni koji prolazi kroz Švicarsku, imamo 13 gradskih čvorišta, 11 aerodroma, 8 morskih luka, 22 rečne luke i 20 e, terminala cestovno-željezničkog povezivanja. Ako pogledate karakteristike i multimodalnost koridora, kao što smo malo čas ispominjali, rekao bih da je ovo najviše multimodalno orijentirani koridor sa 50 4% unutarnjih plovnih puteva, 34 cestovnog prometa i 12% željezničkog. Većina tog prometa prolazi u jednom trokutu između Belgije, Nizozemske, Njemačke, oko 83%. E, dakle, što se tiče putničkog prometa, 83% dakle se svodi na cestovni promet. Još jednom, dakle radi se o jednom e, vrlo zrelom koridoru koji prolazi kroz različite razvojne faze, također se obzir e, uzimaju pitanje zaštite okoliša, dakle zagađenje bukom, zagađenje zraka i prometno zagušenje. I dakle to nam stvara neke nove dodatne izazove. Spomenuo bih da smo trenutno u procesu rada koordinatora. Do sada smo održali četiri foruma u ovom koridoru. E, sve veći broj dionika koji sudjeluju u tome, uglavnom države članice, luke aerodromi i tako dalje, CNR i regionalna tijela vlasti. Održali smo, imamo isto tako dvije radne skupine koje su sastojala, jedna na razini e, Luka, na razini regija također i nekoliko bilateralnih sastanaka između mene, gospođe Palacio i sastanke sa nekima od vas e, gdje smo doista zahvalan na vašoj podršci, na vašem vodstvu. I sam sam sudjelovao u danima TNT-a u Rigi i prvi puta smo tu predstavili ovo široj publici. Ako pogledamo glavne dosadašnje rezultate, imamo studiju o koridoru koje su pripremili konzultanti i radimo na izradi TENTEC karata. Dakle, ona pokazuje koliko koridori poštuju standarde TNT-a za primjerice željeznicu konkretno i ili elektrifikaciju željezničke pruge i tako dalje. Isto tako, i dalje radimo na popisu projekata koje želimo provesti do 2030. A kao što znate, radni plan na koridoru su pripremili koordinatori na palasio i u ovoj posljednje fazi ja. E, tu smo dogovorili prioritete. Prije svega, poboljšanje sukladnosti sa TNT zahtjevima, e, pretežno za željeznički promet, uključujući RTMS, koji je svega 12% u skladu sa regulativom i unutarnje plovne puteve. Kao što sam već rekao, radi se o koridoru koji je gotovo potpunosti elektrificiran svega 7% nesukladnih ruta imamo, 12% za željezniču, a željeznički promet, a unutarnji plovni putovi gotovo da su u potpunosti sukladni. E, dakle, što se tiče visine, što se tiče gaza, ali radi se uglavnom o plovnoj rijeci Rajni, koja je zapravo glavni dio ovog koridora. E, drugi imperativ bio bi provedba velikih prekograničnih željezničkih projekata između tri zemlje koje sam spomenuo, e, dakle nizozemske Njemačke, Njemačke Švicarske i Švicarske Italije. Treći prioritet bilo bi promocija inovativnih rješenja, RIS, ITS i e, LPG infrastruktura. Četiri, smanjenje vanjskog učinka transporta, konkretno, konkretno zagađenje bukom koje predlaze od željeznice. Nadalje, održavanje postojeće infrastrukture u dobrim uvjetima, konkretno cestovnih i unutarnjih plovnih putova. I šesti prioritet, ulaganje u ETMS duž cijelog koridora. Ja bih dodao i sedmi prioritet koji ne vidimo na slajdu, a to je dobra suradnja sa svim dionicima, uključujući Rajnsko-Alpski koridor. Što se investicijskih potreba tiče, ovdje imamo 175 projekata koji su identificirani, 30 od njih iz Švicarske i koji se bave e, razvojem koridora do 2030. Ukupna procjenjena vrijednost ulaganja bila bi oko 60 milijardi eura i neke od većih projekata primjerice su Karlsruhe Basel, dakle veza prema Švicarskoj, TV na Remrich Oberhausen i Kjaza Milano. Što se tiče dakle, popisa projekata, samo bih ukazao na to da smo imali popis e, TF u aneksu 1 dijelu 1 sa predidentificiranim projektima u pet različitih dijelova. I zapravo tu smo imali tih 175 projekata koji su identificirani. To je dakle jedan odvojeni popis projekata, ukupni dakle popis od 175 projekata koji se bave dovršetkom ovog koridora u razdoblju 2030. A unutar CF aneka, dakle kratkog popisa, on obuhvaća razdoblje samo do 2020. i ponovno nema izravne veze između ta dva popisa. Ako pogledamo finan, preporučeno financiranje ICF-a za koridor, dakle Rajnsko-Alpski koridor najmanje financiranje dobiva, ali zapravo 55% svih zatraženih fondova je financirano tijekom prvog poziva na iskaz interesa unutar CEF-a. I tu vidimo taj, tu raspodjelu između onoga što je u plavom, dakle ono što je unutar višegodišnjeg programskog razdoblja između dakle, kohezijskog fonda koji je u crvenoj boji i tu dakle vidimo da se radi o planiranju koje proizlazi iz višegodišnjih e, radnih planova. Što se projekata tiče, e, CF financiranje prema, dakle dijelovima rute, od kojih ukupno je devet, većina se odnosi na željeznički promet, to je u plavoj boji, Karlsruhe Basel, eh, Rotterdam Zevenaer i Genova Milano Novara eh, sa švicarskom granicom. I ponovno što se cestovnog prevoza tiče, to je ovaj treći stupac, crvenkaste naranđaste boje, Basel, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam. I isto tako imamo nekolicinu projekata na drugim mjestima, ali koji se bave multimedalnošću, inovacijama i unutarnjim plovnim putovima. Ja. Very much for appreciate for Hvala vam dakle na, na pažnji, cijenim vašu podršku i otvoren sam na sva pitanja. <clears throat> Hvala lijepo, isto tako je na izlaganje. Evo, pitanje. pitanje ćemo prijaviti, Markus Piper. Pa evo, htio bih se zahvaliti koordinatoru istinu na ovom pregledu koji smo dobili. To je priča o uspjehu tako smo i zamislili sve ono što dobiva financijske potpore i drago mi je da je ta potpora išla u smjeru željezničkih pruga. Moje pitanje, dakle prvi e, natječaj čini se da bi jako uspješan, da li očekujete i potencijale za drugi natječaj, da li imamo šanse A što se tiče dakle i samih financijskih sredstava i B što se tiče samih konkretnih projekata. Drugo pitanje e, odnosi se na FC. E, fond strateških investicija, da li tu vidite neke projekte koji bi neposredno bili povezani sa ovim koridorom? Postoje li možda prve ideje, kako Europska investicijska banka ili eventualno banke u nacionalnim državama gledaju na taj projekt i treće, kako vi kao koordinator, dakle vi ste koordinator između svih e, dionika, kako procjenjujete suradnju sa nacionalnim vladama? Da li je to teče bez ikakvih prepreka? Ines Anjana Sende, sljedeća. Eh. Zahvaljujem. Još jednom se zahvaljujem na svim informacijama dakle, usprkos činjenice što ste e, nedavno preuzeli kontrolu vodstvo ovoga odane palacija. No, ovo je jedna od najpotpunijih prezentacija i bilo bi sjajno kad bismo i samu prezentaciju mogli dobiti preko našeg <laughs> tajništva. Mene vrlo zanimaju ciljevi e, koje ste si postavili. Jedan koji mi se čini relevantnim jer je sastavni dio izazova s kojima se susrećemo je održavanje. Dakle, rado bih čula nešto više o tome kako to napreduje, kako se financiraju projekti za održavanje, kako će ih se provesti. Naime, smatram da je to jedan od ključnih sastavnica projekta. Nadalje, koridor koji prolazi kroz Švicarsku, rekli ste da imamo 30 švicarskih projekata koji je postotak europskog financiranja koji će otići na tih 30 švitarskih projekata. I treće, s pravom kažete da postoji određena nedosljednost, niste to rekli sami tako, ja sam nedosljednošću između ovog velikog i kratkog popisa i e, sa ciljevima do 2020. odnosno 30. Kako mislite da će se to profilirati, kako ćete ova dva popisa činiti dosljednjima, međusobno, jer će to također biti sastavni dio rasprave kojim ćemo se baviti e, u, kroz df instrument za povezivanje Europe, dakle uklapanje međusobno ova dva popisa. Hvala. Pa evo mene još e, na samom kraju iduće godine e, bit će 20. godišnjica što je potpisan ugovor u Lugano i taj koridor zapravo živi o svoj spoju kroz Alpe. Švicarska se obvezala izgraditi dva tunela, Lečberg tunel i Gotar tunel, a Gotthard tunel se treba otvoriti iduće godine, Lečberg je već gotov. Što nam vrijedi, međutim, tunel ako nemamo poveznicu? Prije 20 godina je potpisan ugovor u Luganu i ono što sam čuo da s talijanske strane se gotovo ništa ne događa, a isto tako i u Njemačkoj, karstvo je baza, treba nam još 4 milijarde eura. E, pretposljednji proračun, 19 e, milijuna u njemačkom proračunu bilo. Eto, koliko bi nam trebalo godina da uz e, tako nešto napraviti. Ono što Švicarska čini u 20 godina e, sa daleko većim proračunom, to drugi ne uspijevaju učiniti. I slično je i sa poveznicom između nizozemske i njemačke. Kako se na neki način time vladati, pa to je kršenje ugovora. Zapravo, ako je najveći projekt, a ova dva tunela su gotova, tada bi projekt trebao biti realiziran. Međutim, tome nije tako. Investicije švicarske se neće uopće isplatiti, neće se bilo što isplatiti u Europi. Kakva je reakcija? Znam u Njemačkoj da 15 godina se raspravljao da li će se e, Lešberg graditi ili ne. U međuvremenu, eto, ipak smo to riješili i planira se. Međutim, to još nije ni konačna odluka u Saveznom parlamentu koji će se dogoditi idućeg tjedna. Međutim, zašto se to događa tek nakon 20 godina, a ne ranije? I kako reagirate na to, kako s tim u vezi možete planirati, povezano to sa talijanskim pitanjem i sa ovom njemačkim odjeljkom Basel Karlsruhe. Mislim da nije problem novca, mislim da je tu politička volja koja nedostaje, a isto tako i izgovor država članica koje eto ne žele u tome možda u cijelosti sudjelovati u ovom trenutku. Uh, okay, uh, question. Hvala na ovim pitanjima. E, Razumio sam većinu vaših jezika, no odgovorit ću na engleskom. Smijete govoriti na poljskom, kaže predsjednik. E, znam, to bi za vas bilo još kompliciranije da morate stavljati slušalice. Dakle, prije svega gospodin Piper, što se tiče javnog poziva i e, radova. Dakle, naravno planira se novi poziv e, i spomenuli ste već FC u drugom dijelu pitanja. Sjećate se dakle da smo imali 3 milijarde eura koje su iz CF-a išli u FC, uključujući iz TNT-a. Tako da zapravo sredstva su ograničena i rekao bih da većina projekata su unutar CF Annex 1 i njih će se nastaviti financirati. Stopa financiranja je obično jedna trećina za sve projekte koridora u ovim konkretnom koridoru E, radi se o oko 55% ukupnih projekata koji su zatraženi. E, dakle, toliki postotak se financira, malo više stopa nego običajeno, ali pretežno zbog e, razine spremnosti i zrelosti tog projekata. Neke studije su već učinjene prije velikog broja godina. Dakle, ti projekti su mnogo na uznapredovali fazi bile. Što se CF instrumenta tiče, pitali ste me koji bi projekti zapravo bili komercijalno održili kako bi koristili EFSI. Dakle, govorimo o CF-u za grantove za bespovratna, sredstva i pitanje toga što je zapravo financijski izvedivo održivo. Prije dva tjedna posjetio sam e, testu, test 11 e koji ide za Zebruže i sa flamenskim ministrom transporta sam se sastao. Raspravljali smo o tom projektu koji je financiran iz eh, inicijative projektnih obveznica, dakle prvi projektni pilot koji je predložila Europska investicijska banka. I bilo mi je drago vidjeti da taj projekt kako strukturiran, kako izgleda. I mislim da ti inovativni instrumenti eh, koje EFSI predlaže bi mogli funkcionirati. Sjećate se, od 1,3 trilijuna 1,3 bilijuna projekata koji su uključeni u EFSI dakle jedan određeni broj trećina je bila vezana uz transport. i konzultirao sam se sa ljudima iz eh, Europske investicijske banke i oko 65 milijardi eura, dakle 50% ide na cestovni prijevoz, dakle na autoceste, 30 milijardi eh, ili 25% na željezničke veze, 17 milijardi na unutarnje plovne puteve i na lučke kapacitete 13 milijuna i 4 milijuna na zrakoplovne. No, dakle, postoji velik broj projekata koji bi se mogli financirati iz fc ovdje, ali pitanje je koliko imamo vremena na raspolaganju. Jer unutar trogodišnjeg plana velike kapacitet za gradnju, priprema se jedan savjetodavni centar i to će sve zapravo ovisiti o ljudima koji će ondje raditi. Na što se ovog koridora tiče, ne mogu vam točno reći detalje, ali vjerojatno postoji određeni potencijal i za cestovni prevoz i za luke. How do I feel about uh, national, mm, I guess, national support? još jedno pitanje je bilo vezano za nacionalnu potporu, dakle što mislim o tome. Mislim da je njihovo sudjelovanje u forumu kojem su predsjedili jako dobra stvar. Imali smo dionike na različitim razinama, sastanke u različitim prigodama. Mm, rekao bih da se vratim na pitanje gospodina Kramera. Karlsruhe Basel dionici. Tu bih rekao da bih morao s vama još malo više e, porazgovarati i zatražiti dodatnu podršku za ovaj projekt. Kao što znate, tu postoje određeni problemi. Carlos e, Ruje Basel svaki puta kada dođe do poboljšanja naših kapaciteta, e, dakle vlakovi koji bi mogli putovati brzinom 200-250, pojavljaju se neka druga pitanja, primjerice buka i tuneli i tako dalje. No što se tiče e, logike koridora, e, ona je sjajna, ali države članice zapravo tu moraju e, odraditi svoj dio posla i koliko znam financiranje za ovaj konkretan projekt je na raspolaganju. Ako govorimo podršci, dakle, doista bi nam trebala podrška gospodina Kramera i vas. Imali smo pitanje gospođa Jole o održavanju načelno održavanje financiraju države članice. Sastao sam se s nekim dionicima koji su željeli baviti se tim pitanjem održavanja i gdje se to uklapa u cijelu logiku koridora. No, činjenica je da je to na državama članicama, do sada je to uvijek bila odluka A što se tiče te dosljednosti između 175 projekata i ove druge, drugog popisa određena sukladnost, dosljednost postoji, ali ne postoji točno podutaranje što sa čim ide. Dakle, s jedne strane imam aneks jedan ono što su odobrile države članice, a s druge strane jedan indikativan popis koji dakle nema određeni status, konkretni legitimitet. No dobro imati takav popis jer tražimo prije svega financiranje iz EFSI-a i tražit ćemo sredstva iz nove financijske perspektive. Dakle, moramo nastaviti raditi na pripremi projekata zbog nove financijske perspektive. Dakle, važno je ne izgubiti taj zamah za pripremu projekata. Hvala. Možda još jedno dodat tak pitanju. Znamo, države članice su odgovorne, ali kod ovog projekta imamo i ugovor u pozadini, kod drugih imamo samo izjave namjera, dakle, koje države članice potpisuju sa komisijom i sve ovisi o tome koliko će se novaca okupiti. Međutim, ovo pitanje tunela kroz Švicarsku, pitanje je ugovora prije 20 godina kojeg se ne pridržavamo i koje mogućnosti imamo ja bih e, mogao navesti niz projekata za koje postoji novac, međutim ovaj ugovor se krši bjelodano. Koje mogućnosti ima komisija kako bi ga provela, jer u, kažem, drugim projektima to je samo izjava namjere. Nemate novaca, nemate ovaj problem, onaj problem, Četiri države su potpisale ovaj ugovor. Italija, Švecarska, Nizozemska i Njemačka. I to ne iz bilo kojeg razloga. Koje mogućnosti imamo i zašto prije 15 godina nismo na neki način vidjeli da se ništa ne događa na trasi Karlsruhe Basel? Da, hvala. Razumijem da postoji vaša podrška za ovaj projekt, no koordinator zapravo koordinira i lakšava ove ovaj rad, tako da bih se ja rađe pozabavio praktičnim načinom da se iznađe rješenje, ne govoriti o ugovorima, to je nešto što je malo e, iznad moje razine, rekao bih. E, više se ovdje radi o tome da olakšamo razumijevanje toga što je zapravo potrebno, ovaj projekt je svakako bio prvi na popisu e, Karlsruhe baze, Basel, prvi koji je financiran iz prvog poziva. Dakle, tu se pojavlja pitanje što zapravo možemo učiniti kako bismo dodatno promovirali taj projekt i tu bih vrlo rado čuo i švicarsku stranu što oni imaju za reći. Jer ovo je jedni koridor koji prolazi kroz Švicarsku, tako da je Švicarska zapravo vrlo važna. Prije svega sam želio sastati ministre država članica prije nego što se sastanem sa švicarcima čini mi se da ću morati čak prije se obratiti švicarcima. Još jedno pitanje za... Evo... Hvala što se tiče ove zadnje točke. Zanima me samo da li znate nešto o ovih 30 švicarskih projekata koji će biti udio europskog financiranja tu, jer Postoje odredbe koje uključuju i treće države po pitanju održavanja. Dakle, rekli ste da su uglavnom države članice za to zadužene, ali što se tiče CEF-a, tu je ostalo mnogo nelagode iz komisije. Jedan od problema koji uočavamo mm, je upravo ovaj. Dakle, čini se da većina ovih projekata ne ima na umu troškova održavanja do kojih će doći s vremenom. Dakle, imamo tu infrastrukturu koja je već zastarjela i uskoro će to doći na naplatu. Dakle, jasno ste rekli koji su vaši ciljevi, no ne biste li možda mogli pronaći neku formulu e, kojom bi se e, za vaš koridor moglo definirati gdje zapravo to iskustvo možemo upotrebiti. Kada dođe do velikog projekta, sastavili bismo, imali bismo sastavljenu tu formulu prema kojoj bismo mogli e, izravno raditi kako bi bili uključeni i troškovi održavanja u budućnosti. Jer ovdje smo, dakle, u slijepoj ulici znamo da će održavanje znatna javna sredstva progutati u nadolazećim godinama, a moramo biti korak ispred u tome. Evo još jednom vas molim. Um, well, considering the constraint and... Imajući u vidu proračunska ograničenja i ono što su države članice već odlučile vezano za zadržavanje, htio bih reći sljedeće. U buduće bismo mogli to razmotriti, no sve će ovisiti o državama članicama i o reviziji smjernica za TNT. To ćemo možda morati razmotriti održavanje. Ali pitanje je isto tako i ukupnog troška infrastrukture, jer kada se krene u neki projekt, događa se da, na to da se ponekad izgubi iz vida ukupni trošak projekta. Možda bismo mogli promijeniti čitavu paradigmu analize projektnih prijedloga, tako da bi, to, da bi se više uzelo u obzir održavanje. Što se tiče e, švicarske i švicarskih projekata, rekao sam da želim imati dobru suradnju sa Švicarskom na ovom projektu. Kao što smo čuli od prethodnika e, i komisije, oni su izvrsni partneri, dakle vrlo su spremni na suradnju i ja se radujem suradnji s njima. Hvala lijepa. To je bilo izvješće Pavela Bojčekovske najvažnijeg koridora Rotterdam. Dženova, a evo, za oko pola godine, recimo, negdje drugog šestog iduće godine ćemo otvarati tunel Gotthard. Nadam se da nam neće trebati 30 godina kako bismo, ne, drugog šestog, jun, da, dakle, drugog šestog, tada se otvara tunel Gotthard. Hvala lijepa. I think we can start, please. Mislim da možemo krenuti. Evo, pozdravljam vam u istinu našu sljedeću točku dnevnog reda, ministra Prometa Fanspa Bauš, koji je bio i predsjedatelj vijeća, koji je u ime Luksemburga, eto je predsjedao, koji će nas izvijestiti o zadnjem sastanku ministara prometa. Drago nam je što je pridružio se nama i gospodine Bauš imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem eh, odboru što mi je omogućeno da vam danas dam kratki prikaz sa sastanka vijeća, kako formalnog, tako i neformalnog eh, sastanka vijeća ministara prometa. Vjerojatno se sjećate da sam kod izlaganja prioriteta predsjedništva najavio da sam eh, veliki optimist, posebno kada smo razgovarali o tome da će luksemburško predsjedništvo staviti naglasak na željeznički paket. Netko me pitao imate li plan B ako ovo propadne, a ja sam rekao pa moj plan B je da sam optimističan i evo dobili smo rezultate. Vijeće je jednoglasno usvojio opći pristup vezano uz politički stup željezničkog paketa i zbog toga mi je iznimno drago, da kako, ali mislim da isto tako treba reći da je to plod jednog dugotrajnog rada, dakle tijekom godinu dana smo se pripremali za to, imali smo čitav niz bilateralnih sastanaka i pokušali smo utvrditi što su prioriteti pojedinih država članica. Veliki problem prijedloga komisije sastojao se u tome što nisu uzete u obzir regionalne i lokalne specifičnosti, dakle tijekom izrade samoga paketa mjera i upravo smo se na to pokušali usmjeriti. Nastojali smo predložiti kompromisne tekstove, kojima smo više uzeli u obzir e, lokalne i regionalne specifičnosti i to nam je omogućilo i ovakvu jednoglasnu odluku vezano uz dva politička stupa u sklopu općeg pristupa. Prije nego što vam ukratko iznesem koje su glavne odluke donesene i što smo ugradili u ovaj tekst, odnosno što je bio luksemburški prijedlog. Htio bih prije svega reći da se nadam da ćemo nakon ovoga eh, krenuti u trijalog s parlamentom vrlo brzo i mislim da je ovo uistinu jedinstvena prilika s obzirom da je postignut kompromis jednoglasno, kao što sam rekao, i nadam se da ćemo uspjeti kroz trijalog ubrzo finalizirati tekst. I sada ću nešto reći o prvom dijelu teksta. Primjerice što se tiče uredbe PSO, htio bih reći da se logika u našem tekstu poklapa sa logikom parlamenta u prvom čitanju. Dakle, što se tiče ovoga stupa, Mislim da bismo trebali moći ovo odraditi brzo, budući da smo preuzeli dobar dio e, ideja parlamenta. Dakle, što smo točno ugradili u taj tekst? Kao prvo, prvi cilj je promicati e, željeznički promet u čitavoj Europi, dakle ne nekakav, nekakva slijepa liberalizacija, nego treba reći da je liberalizacija jedan od instrumenata kojim se možemo poslužiti i to naravno nije jedini instrument opće i stavili smo također u tekst i još neke mogućnosti kao što je i izravna dodjela što ranije nije bilo u tekstu i mislim da se tu mogu bolje uzeti u obzir potrebe na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, poziv na iskaz interesa je osnovno pravilo, a izravno sklapanje je ugovora je nešto što je iznimno i ovdje se zapravo sve temelji na tekstu u prvom čitanju parlamenta. Imamo tri pravila. Prvo pravilo već postojalo u prijedlozima teksta komisije. E, to obuhvaća mikro ugovore. Drugo pravilo je novitet. E, ovo je bio prijedlog našeg predsjedništva, temelji se na rezultatima. To znači da se tu obuhvaćaju mreže koje zapravo mala tržišta koja su kompleksna i izolirana. Riječ je o ugovorima koji, kojima se predviđa određena kompleksnost. No čak i ako se u ovom kontekstu samo bavimo rezultatima za izravno sklapanje ugovora, potrebno je da postoji e, dokaz o tome da je došlo do unapređenja kvalitete ili točnosti. Isto tako je e, neophodno imati transparentne ugovore, dakle ugovori se moraju predati komisiji i zapravo su javni dokumenti, na taj način svi imaju uvid u njih i kao što sam rekao, dakle treba uistinu dokazati da e, će se na taj način postići napređenje kvalitete. Treća, e, treći izuzetak, već se nalazi u izvornom tekstu, je e, se odnosi na izvanredne situacije, dakle to obuhvaća sve izvanredne situacije. Sve se odlučuje i kontrolira na nacionalnoj razini, međutim komisija dobiva informaciju o izravnim ugovorima, dakle nije potrebno da komisija da zeleno svjetlo, nego samo da dobije, da bude informirana. I to je trajni sustav kako bi se omogućila pravna sigurnost u sektoru i kako bi se izbjeglo e, to da se mora ići na peti željeznički paket. Također smo ovdje ugradili duže prijelazno razdoblje nego što je to bilo u tekstu komisije, no mislim da je to razumno imajući e, na umu da su ulaganja prilično opsežna, zato je i prijelazno razdoblje duže. Kada je riječ o direktivi o upravljanju, Osnovni cilj izbjeći diskriminaciju nekog operatera i e, to da se prenose sredstva sa infrastrukture na operatera, to je sada riješeno. U tekstu mi smo definirali vrlo precizno situacije koje su problematične zbog e, dvostrukog mandata. Dakle, to je E, nešto o čemu smo i o čemu se također vodila detaljna rasprava u parlamentu i zbog toga se može dogoditi da se događaju, e, da se dođe do diskriminacije ili pak do nekakvih transfera koje mogu dati prednost nekom operateru. Što se tiče e, tih dvostrukih mandata, ukoliko postoji dokaz o sukobu interesa, onda se onda postoji zabrana. Dakle, e, u slučaju sukoba interesa. Što se tiče e, financijske transparentnosti, daje se prednost e, kontroli koju obavlja regulatorno tijelo, a ono raspolaže potrebnim instrumentima za kontrolu nad nacionalnim poduzećima. Dakle, ovdje se ne uvode nikakve izmjene koje bi bile neproporcionalne, međutim jasno je definirano što je to financijska transparentnost, kakve su predviđene kontrole i sankcije od strane regulatornog tijela. Što se tiče struktura, sve se e, prihvaća, a pravila i ograničenja su prilagođena postojećim e, poduzećima, dakle to mogu biti holdinzi, potpuno odvojeni ili vertikalno integrirani, dakle to E, ono što je bitno jest da se primjenjuju pravila o sukobu interesa i financijskoj transparentnosti, da se ta pravila primjenjuju na jednak način na sve. To bih rekao da je bitno. I na kraju e, želim još istaknuti i načelo slobode pristupa svim mrežama od strane svih operatera, to smo potvrdili. E, dakle, i to smo također pojasnili u oba teksta. Rekao bih da ovdje imamo jedan tekst koji nam može omogućiti da postignemo napredak e, u, u željezničkom sektoru. Ovdje je i, i tehnički stup. Dakle, rekao bih da je ovo jedan solidan tekst koji će nam e, omogućiti da u velikoj mjeri unaprijedimo kvalitetu željezničkog prometa. Ja bih isto tako rekao i to je moja poruka parlamentu da je ovo da je bilo, bilo, da je bilo teško postići dogovor, vodili su se rasprave uoči samog sastanka vijeća, čak je bilo i rasprava unutar samog vijeća na opće raspravi, što je vrlo rijetko. Dakle, mislim da je bilo vrlo delikatno postići kompromis i imajući u vidu interese u državama članicama, da, da kako interese su drugačiji, prema tome to dodatno komplicira situaciju. E, zatim htio bih spomenuti još i raspravu o bijeloj knjizi Što se tiče bijele knjige, sve su države članice potvrdile eh, da će se držati pristupa iz 2012. godine. Ovdje je samo stavljen naglasak na neke, neke točke u kojima nismo postigli rezultate. Dakle, posebno je bitno i spomenuti COP21, dakle prometni sektor bi trebao smanjiti emisije CO2 do 2030. godine a zapravo se događa upravo suprotno u, u prometu je došlo do povećanja emisija CO2, tako da bi trebalo uistinu ojačati e, instrumente, postrožiti mjere da se tu postignu rezultati. Međutim, općenito uzevši e, rezultat e, i rasprava su bili vrlo pozitivni. E, sada trebamo zaključke prenijeti komisiji kao što sam rekao tijekom izlaganja, naše predsjedništvo bi rado nešto poduzelo sa vašim izvjestiteljem, gospodinom Van de Kampom. Vi ste u srpnju usvojili dokument. Možda nešto možemo učiniti u predstojećim tjednima, budući da je bilo nekoliko, nekoliko rasprava sada. E, možda još samo nekoliko riječi o neformalnom sastanku vijeća. Kao što vam je poznato, to je bio prvi sastanak vijeća e, gdje je bilo riječi o biciklima kao prometnom sredstvu. Michael je bio nazočan, mislim da je to polučilo veliki uspjeh. Više od dvije trećine država članica predstavljali su ministri ili državni tajnici. Interes je bio velik i izjava koja je usvojena jednoglasno doživjela je veliki uspjeh e, i dočekana je sa entuzijazmom. I na neformalnom sastanku vijeća je također na neki način ratificirana ta deklaracija. Imajući u vidu šte, sve što smo učinili tijekom dana, mislim da smo omogućuje da i ovo prometno sredstvo ima novi okvir. A s vaše strane, e, u vašem tekstu se o tome mnogo govorilo, a i komisija se sada angažirala da, da prati situaciju. Mislim da je to također dobro što se tiče komisije kako bi se e, sva prometna sredstva stavila na ravnopravnu razinu i da se prepozna veliki potencijal e, u ovom području. Hvala. Hvala lijepo Francova, Bauš na ovom prekrasnom izlaganju i tu zaista imamo vrlo sadržajnih tematika i sada bih e, želio dati riječ koordinatorima koji su se u velikom broju javili, interes ne samo u vijeću, već i u Europskom parlamentu postoji. Wim van de Kamp. Gospodin predsjedavajući, hvala lijepo. Nismo imali prijevod na nizozemski, žao mi je, zbog ministra iz Luksemburga, budući da se moramo pobrinuti za nizozemski jezik u Luksemburgu, no danas ćemo to odraditi na engleskom. Kao prvo želim zahvaliti ministru na pruženim informacijama i Nadalje mu želim čestitati na općem pristupu kada je riječ o političkom stupu četvrtog željezničkog paketa. Italija nije uspjela kao velika zemlja, a ni Latvija kao mala zemlja. Međutim, e, Luksemburški vojvoda i njegovi djelatnici su polučili uspjeh. Mislim da je ovo jedan uistinu važan trenutak koji trebamo zapamtiti. Mi svi eh, svakodnevno radimo na raznim temama, ali trebamo pozdraviti vaš eh, uspjeh u ovom području. Gospodine predsjedavajući, neslužbeno mogu reći da ćemo imati službeni trijalog e, u desetom mjesecu, 29. E, u Strasburu. Znam da vam to još nije poznato, mi smo odluku donijeli mimo vas. Nakon toga ćemo krenuti u takozvane paralelne trijaloge 11. E, studenog, zatim imamo E, stup upravljanja, PSO i usklađivanje računa i nakon toga ćemo vidjeti kako dalje. Problem podijela između željeznice i infrastrukture još uvijek je e, jedna od tema u parlamentu i morat ćemo to riješiti na dobar način. Kao što znate u Europi postoji neke male željezničke tvrtke, a postoji velike dakle one velike dobivaju mnogo pozornosti. Mislim da to ne mogu reći na diplomatski način nego što sam sada pokušao. A što se tiče bijele knjige, hvala vam na informacijama, dakle to je bijela knjiga, u potpunosti se slažem sa vijećem i sa komisijom da nema potrebe za punim birokratskim procesom kao što smo imali prošle godine. Smatram da treba izvući zaključke iz našeg izvješća i vidjeti kako, kako tome pristupiti na praktičan način i koliko sam shvatio, gospođa Bulc je također na raspolaganju. Dakle, treba se usmjeriti na sadržaj, na budućnost, a ne toliko na e, birokraciju. E, dakle, kod e, nastavka rada na onome što je dogovoreno 2011. godine. Da, slažem se da je konferencija COP21 važna za prometni sektor. Slažem se sa tim, znamo kako je stalište u zelenim strankama koje predstavljaju srednju klasu. Međutim, kao što se kaže u Nizozemskoj, mislim da naši kamioni moraju voziti dalje. E, da kako trebamo biti usmjereni prema budućnosti, imamo različite e, tehničke mogućnosti, to su emisije, ali isto tako trebamo i zaraditi plaću. Dakle, nadam se da kada ministar bude išao na konferenciju COP21, da će se govoriti i o ekonomskim aspektima prometnog sektora, a ne samo o nekakvim e, utopijskim rješenjima koje ne možemo postići. Hvala. Ja vam samo mogu reći da smo mi uvjereni da ćemo u budućnosti moći spasiti i promet e, i e, ublažiti klimatske promjene. Jedno i drugo je bitno. Dakako, ako gledamo e, dakle sektore gospodarstva, da, onda mislim da moramo reći da se ne smije prihvatiti ovo što se dogodilo u aferi Volkswagen. Da, mislim da je bitno da vi ovdje govorite kao predsjedavajući. Da, vi ste, vi ste zapravo mene isprovocirali. Sí, gracias, presidente. Hvala lijepo. Potpuno se slažem s Vimom. Prije svega, gospodine Bauš, dobre čestitke, srdečne čestitke. Neki od nas od samog početka su uvjereni da je ovaj paket onakav kakav je, ne možemo se zavaravati time da bi tehnički stup mogao u potpunosti se nastaviti bez političkog stupa, tako da sam vam za to zahvalna. Jasno, e, morali smo malo pogurati ovo jer vaše predsjedništvo je bilo donekle nevoljko u tom smislu, no vi ste učinili što ste mogli mm, što se tiče malih, izoliranih, složenih mreža. E, Luksemburg je zapravo tu mm, imao dobar stav unutar vijeća. siguran sam da su i vaše službe bile jednako optimistični kao i vi i na tome vam čestitamo. Ono što je pred nama je onako kako je i usprkos tome što koordinatori kažu, mislim da možemo nastaviti s radom na oba stupa i privesti rad kraju. Dakle, radi se o važnom projektu i nadam se da ćemo u trijalogu moći eh, nastaviti s radom na tome. Hvala. Dakle, unutar PSO, obveza javnih usluga bili ste uvelike usklađeni sa interesom parlamenta i parlament je ovdje doista bio zainteresiran kako bi se države članice u interesu svojih društava aktivirale ovdje. Dakle, što se tiče karakterističnosti nacionalnih mreža. Na tome vam zahvaljujem. Zahvaljujem vam i na pozitivnom stavu što se upravljanja tiče. U parlamentu smo zauzeli drugačiji pristup tome nakon preinačenja i morali smo donekle odstupiti jer određena poduzeća imali su, imala su drugačije mišljenja iako smo davali sve od sebe, bar neki od nas vjeruju da se stvari transparentnije odrađuju i nadam se da ćemo u trijalogu moći napredovati te e, zajednički raditi dalje. Što se tiče vertikalno integriranih poduzeća, postoji tu cijeli niz aspekata. E, ja imam svoj osobni stav o tome i mislim da moramo biti tu transparentni. Dakle, moramo gledati dalje od eh, svog vlastitog praga. I za sindikate i za radnike veća transparentnost je nešto što je svakako od velike koristi. Ako je takvo, takav holding zatvorene naravi, samo će se ponavljati ono što se događalo i u prošlosti. Što se tiče konferencije u Parizu, zahvaljujem također na svom vašem radu. Tu postoji određena nepravda Dakle, mi ovdje zapravo imamo većinu javnosti nastrojenu protiv sebe, naravno da smo odgovorni za određeni dio zagađenja, no potrebno je imati na umu što je transport učinio u smislu pozitivnog napretka i korištenja odgovarajuće tehnologije no nismo nekako uspjeli naglasiti te pozitivne aspekte našeg rada predstavnicima pojedinih udruženja i država članica. Naravno, to postoje drugi sektori, industrijski, energetski, koji insistiraju samo na emisijama, iako tu postoje određena siva područja. No, u transportnom sektoru, kao što sam rekla, mi snosimo većinu tog negativnog publiciteta u javnom mjenju i ljudi često smatraju da smo mi oni negativci. Na, u pripremama za Pariz. Možda biste vi mogli svoj optimizam upotrijebiti kako bismo se pobrinuli da ljudi cijene naš doprinos, naš rad na ome i kako bismo mogli naglasiti da je transportni sektor uvelike napredova što se tiče inovacija, korištenja tehnologije i tako dalje i tako dalje. Dakle, doista sposobni smo učiniti ono što je potrebno i ljude treba o tome obavijestiti jer načelno imaju negativan stav naš kao sektora i smatraju da smo zaglavili, no nismo i ljudi toga moraju biti svjesni. Što se tiče bicikliranja, nisam uspjela proći kroz sve detalje vaše izjave. E, u gradovima poput moga provodi se poprilično oštra rasprava o ovim pitanjima. dakle, svi bi trebali moći biciklirati bez obzira da li se mogu priuštiti kacige ili ne mogu. Zanima me kako je vaš stav o tome. Hvala lijepa, Robert Zele, stajali bez. Hvala vam na lijepim izjavama i rezultatima, bar što se tiče željezničkog paketa, ali mm, reći ću da imam prijevod na svoj jezik danas, ali iz solidarnosti s Rimom govorit ću ja na engleskom. Prije svega, dakle, mislim da je vaš načelni pristup bio vrlo uspješan i osobito što se tiče ovih najtežih pitanja, dakle pitanja upravljanja. Bi mi je već rekao kako bismo željeli nastaviti raditi na ovom poslu, dakle ubrzati sam proces, a istodobno ne mislim da će to biti toliko lako. Kad kada imamo pitanje sukoba interesa i u tom paketu o upravljanju parlament voli imati vrlo precizne tekstove, no pregovarat ćemo o tome i mislim da ćemo doći do eh, zadovoljavajućih rezultata na kraju. Što se pitanja problema oko bicikala tiče, Mislim da je dobro što ste to učinili prioritetom strane vijeća. Mislim da je to uvijek bio jedan od prioriteta našeg odbora i to djelomično zbog Mihaela Kramera i toga što je to njemu životni prioritet. No očito postoje određeni prioriteti, ako to prepustimo subsidijarnosti samo na urbanoj gradskoj razini, za biciklističku infrastrukturu postoje problemi između urbanih područja, jer kad kada postoje određene veze u koje nitko ne žele uložiti novac u državama članicama. Zato me zanima da li ste možda raspravljali u vijeću o tome kako države članice smatraju da bi bolje mogli financirati eh, one dijelove biciklističkih ruta koji povezuju veća urbana područja, dakle osobito u zemljama gdje gustoća naseljenosti nije tako visoka. Što se Volkswagena tiče, pretpostavljam da ste o tome raspravljali na neformalnim sastancima, dakle možda nam možda reći koji će sljedeći koraci uslijediti. Ne radi se dakle o posebnim kaznenim tužbama i sličnoga, već općenitije. Što očekujete da će se dogoditi sa promjenama u zakonodavstvu i sa određenim zahtjevima koji postoje? Možda možete nešto o tome reći. Posljednje pitanje, službeno koliko sam razumio niste tome raspravljali na posljednjem sastanku vijeća, to su socijalna pitanja o transportnom sektoru, no naš dom je u tome također vrlo aktivan i zanima me kako smatrate da će izgledati stalište vijeća ako će parlament inzistirati na pitanjima poput socijalnog dumpinga, socijalnih politika, kako bi se e, ovaj pristup transportnom sektoru učinio e, malo više utemeljenim u zajednici. Hvala lijepo. Gizine Meissner ima riječ. Smijete govoriti na njemačkom jeziku? Hvala. Inače bi govorila engleski. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre. Želim se ispričati na prvom mjestu što nisam bilo od samog početka Eh, bila nazočna, bilo je važno eh, glasovanje u odboru za zapošljavanje vezano uz paket o lukama, a što je isto tako jako važno za naš odbor, to je izuzetno dugo trajalo i žao mi je što sam propustila ono što ste kazali. Dobro je što ste ovdje, hvala vam lijepo i mislim da je uistinu i zavrijeđuje pohvaliti to što ste uspjeli okupiti vijeće oko četvrtog ženskog paketa. Svi mi gledamo na to istovjetno gotovo da smo se mm, svađali, da li da se politički dio odvoje tehničkog dio, ali ono što nam je izuzetno hitno potrebno, da to okupimo. I mislim da je to uz vaše diplomatsko umjeće uspjelo da se vijeće dobije na ovaj jedinstveni stav i to ne možemo dovoljno dugo naglašavati koliko je to važno. Izuzetno isto tako važno da imamo politički napredak i imamo priliku i mogućnost ići napredi. E, nisam čula u cijelosti vaše izlaganje, nažalost. Međutim, vezano uz Skop 21 važno je da svi to držimo na umu. Imali smo velik broj klimatskih konferencija koje nisu nikakve rezultate donali. Znamo da promet je veliki emitent i da moramo nešto učiniti. Isto kao i Van de Kamp, ne smijemo izostaviti iz vida i gospodarske aspekte. Mihael Kramer se ne može odupreti. Dakle, ja sam za e, klimatske e, ovaj, dakle, zaštite i za duže kamione. Međutim, ima tu i ekoloških pitanja koje ne želim produbljivati jer ćemo završiti u svađi. Što se tiče bicikla, izuzetno dobro, znači ne samo i bajkovi, da se stavi naglasak na ovo, jer je to zaista zaštitno okolišno djelovanje, a mislim da isto tako se moramo fokusirati na unutarnje plovne puteve, to se zaboravlja, zbog toga što ih nemamo u Europi. Mi na sjeveru imamo naglasak na unutarnje plovidbene puteve. Zadnja tema, FAOV, Mislim da ovi testovi e, mjernja emisija zaista u realnim uvjetima moramo ih e, odmah primijeniti čim budu na raspolaganju i vjerujem da ćemo i na drugoj parlamentarnoj zasjedanju u Strasburu krajem mjeseca nadam se da ćemo već imati nešto, a i da i vi kroz vijeće uspijete progurati ove važne točke. Hvala lijepa. Maja Kiljanen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset. Hvala lijepa i hvala lijepa isto tako i gospodinu ministru, e, njegovom timu, upravo za sve ovo što je uspješno uspio e, eto dovršiti ovu tematiku i raditi na tom e, tematskom četvrtom paketu. Što se tiče samog četvrtog željezničkog paketa, kako su se države članice ponašale povezano dakle sa ovim dugogodišnjim ugovorima o kojima riječi u okviru kojih e, imamo isto tako i ove duge pruge odnosno kako bi se ovaj prelazni period e, premostio što lakše. Što s time u vezi možemo kazati, da li možemo tu povući neke granice, odnosno da li imamo neke rokove, koliko se ugovori uopće dugo mogu provlačiti. Evo, navodim, e, dakle, one postojeći potpisane ugovore koji su već na snazi. Što se tiče prometa, rasta, zapošljavanja, e, novih poticaja, želja bih vezano uz ove pojmove da Luksemburg i nadalje bez ikakvih stranputica bude na tragu ovih e, promicanja ovih pojmova kao i samog paketa. Potencijal postoji, međutim ne koristi se ukupan potencijal, po time mislim da ovaj novi rast i novo zapošljavanje to je nešto što se ne nalazi u vakuumu, odvojeno od svega, već e, upravo sa odgovornim ponašanjem prema postojećim resursima, i u području prometa možemo stvoriti nova radna mjesta i generirati rast. To nam je potrebno prije svega u prometnom sektoru koji se ne koristi, uvijek se samo kaže da je nemoguće nešto učiniti, da je to preveliki zaloga i izazov. Međutim, ja sam mišljenja da postoje dobre mogućnosti koje postoje u Europi. Imamo inovacijske centre sa mogućnostima daljnjih inovacijskih rješenja, ali vjerujem da vi kao mali akter, sa velikim know-howom, ćete u tom području biti izuzetno aktivni. Već i tijekom našeg prvog susreta mogla sam ustanoviti May the force be with you. Nadam se da ćete zaista imati tu snagu da eto u stvari unaprijedite. Hvala lijepo, Kari Mardeli. Hvala gospodine predsjedavajući, lijepo vas pozdravljam ministre, velika nam je čast što ste došli na sastanak našeg odbora. Na posljednjem sastanku ministara dogodilo se nešto što je bez presedana. Dakle, ovdje se po prvi puta ističe pitanje biciklističkog prometa, što je jedna ključna faza. E, dakle, to je <clears throat> bitan instrument za borbu protiv klimatskih promjena i Činjenica da se konačno priznaju prednosti biciklističkog prometa u smislu kakvoće zraka je vrlo bitno, a i u ekonomskom potencijalu otvaranja novih radnih mjesta. E, mislim da je to vrlo bitan korak u oči konferencije COP21. Međutim, sada će biti pravo pitanje kako definirati evropsku politiku za biciklistički promet. Da, čujem kolege kako kažu da je to izvrsno vijest, no nadam se da će se složiti sa mnom i u mom izvješću o održivom gradskom prometu. Ne radi se o tome da treba dovesti u pitanje subsidijarnost, možda nas neki kritiziraju zbog toga, međutim radi se o tome da nam treba istinska europska politika koja će dati prednost e, ovakvim oblicima prometa koji su dobri za okoliš i za naše građane. Ograničavanje klimatskih promjena ne može se svoditi samo na prometovanje biciklima. I to je jedini sektor koji proizvodi više od 30% stakleničkih emisija stakleničkih plinova. Dakle, pitanje je kako postići taj prelazak na željeznički i riječni promet. Kada je riječ o cestovnom prometu, znamo što se dogodilo u aferi Volkswagen. Mislim da je to uistinu skandalozno. Komisija nam je prošlog tjedna odgovorila u Strasburu, međutim odgovor je bio razočaravajući. Sada se sve prepušta državama članicama. Ovaj, ova afera Volkswagen e, ne tiče se samo Volkswagena nego svih e, proizvođača automobila. Dakle, tu se postavlja pitanje provođenja, provođenja testova i kontrola. Europska komisija bi zajedno sa Europskim parlamentom trebala jasno reći da e, se to više neće prihvaćati. Ljudima se govorilo da je dizel jeftiniji, da ne zagađuje i ljude se uvjerilo u to. Ljudi su počeli vjerovati da je dizel toliko jeftiniji i bolji da bi se sutra moglo staviti na tržište čisti dizel. Međutim, sada Vidimo nakon ove afere da e, to nije moguće, to znamo još od svibnja 2014. godine, jer je Međunarodno vijeće za čisti promet već e, tada objavio podatke gdje se vidjelo da je došlo do prijevara i da nitko ništa nije poduzeo u svezi s time. Luksemburško predsjedništvo bi trebalo e, postaviti pitanje ne samo testiranja, nego isto tako i kakav ćemo imati što ćemo poduzeti kako bismo promijenili automobilsku industriju? I završit ću sa željezničkim paketom. E, Komisija je htjela uspostaviti e, harmonizirani željeznički prostor, učiniti ga atraktivnim u odnosu na cestovni promet. Mislim da je to cilj koji države članice ne bi trebale napustiti. Države članice sada čekaju i mislim da bi e, ministri trebali potaknuti države članice da se dođe do sporazuma vezano uz željeznički paket i dakle bez političkog paketa ne možemo postići pomake u tehničkom stupu. I što se tiče novih oblika prometa, mislim da e, uistinu sada imamo Uber, Google Car, i završit ću s time. Međutim, želim reći da bi ovo pitanje trebalo biti u središtu e, svih zakonodavnih prijedloga, jer ja smatram da Uber nije nova tehnološka usluga, nego je to uistinu prometna usluga u prometu. Naš odbor bi kao i predsjedništvo trebalo staviti naglasak na prometni sektor, odnosno na to pitanje u prometnom sektoru. Hvala lijepo, Žoš Bach. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zaista mi je veliko veselje i radost e, kao luksemburžanin pozdraviti ministra prometa i čestitati njemu i njegovom timu čestitati mu i zahvaliti za uspjeh koji je ostvario u četvrtom željezničkom paketu. Mislim da je to, kao što je Vim naglasio i istaknuo u prethodnim predsjedanjima nije bilo tako uobičajeno. Isto tako moram dodati da su Letonci napravili izuzetno dobar posao i male zemlje su nas doveli do ovog velikog napretka, što valja pozdraviti. Vi ste isto tako uspjeli unijeti stabilnost u ove sektore. Nakon 20 godina koje sam osobno proživljavao od strukturnih reformi preko nedoumica Izuzetno je važno ovo eh, da ovu reformu u željezničkom sektoru provodimo, da znamo na kojem smo putu i tragu i da možemo ići prema rastu kako bismo vratili tržišne udjele koji su izgubljeni u posljednje vrijeme. Naravno to ne smije biti samo po sebi razumljivo i naravno da moramo staviti klijenta u središte pozornosti a isto tako i kvalitativni kriteriji i kriteriji e, koji generiraju se temeljem e, doprinosa, tako smo to i utvrdili u parlamentu, mislim da je u teoriološkim raspravama e, imamo dobar dakle put prema rješenju ciljevi koji su istaknuti, to su socijalni aspekti koje možda niste pripomenuli. Ja bih želio kazati upravo vezano u socijalnom aspektu, jer smo mi kao odbor TRAN i Europski parlament imali jasne apsolutno vizije što ako se ugovor više ne obnavlja, što će se dogoditi sa djelatnicima, osobama, zaposlenicima, tu moramo biti potpuno jasno vezano uz te zaposlenike. Toliko o četvrtom željezničkom paketu. Još nešto što sam htio kazati vezano uz skandal e, falsificiranih podataka, ispušnih plinova. Sigurno ste i o tome raspravljali. Možemo to mm, prikazati kao skandal u VV-u ili kao prijevara. Nema dovoljno jasnih i nedvosmislenih riječi koje bi bili primjereni ne želim slikati vraga na zid, moramo završiti sa ovim prevarama, ali sigurno postoje mogućnosti da se dizel očisti, da postane čišći. Mi u parlamentu smo vrlo općenito prije dvije, tri godine kazali da se zalažemo za testove koji su bliski realnim uvjetima i koji bi se provodili od strane europske kontrole tu se upravo krije cijela ova negativna pojavnost komisija nije dovoljno odlučna da bi se države članice koje blokiraju upravo oduprlo tome. Države članice ne žele europske kontrole, žele biti tu neovisni i ne žele realne uvjete. Mislim da sa raspravom. Kako je, kakav je stav vijeća? Da li tu vijeće želi ipak ostvariti napredak? Hvala lijepa. Evo i ja sam se stavio na popis onih koji će postaviti pitanja, a onda će E, gospodin Boš imati priliku za odgovor. Ja bih tebi želio kazati nešto. Prometni sektor nije e, na stupu srama, već je stup e, srama, jer prometni sektor je zapravo jedini sektor u Europskoj uniji gdje od 1990. emisije se nisu smanjivali, već je porastao. Zašto? Zato što niste uzeli ozbiljno e, vaš zadatak. E, e, vozila su sve teža, sve veća, emitiraju sve više ispušnih plinova i onda se ublažavalo to sa eto ovakvim, eto, što se tiče NOx-a, 500 880 je dozvoljeno kod Euro 6 norme, automobilska industrija, a ne samo u Volkswagenu, uopće nije shvaćala ozbiljnim koji zadatak ima. Samo jedan broj. U industriji, a tada industrija je naravno kritizirala da neće uspjeti. Od 90. godine 32% su smanjene emisije u prometu, 28 imam posto porasta. Naravno, industrija je to sa našim poreznim novcima uspjela ostvariti, ali ako u prometnom sektoru ništa učinimo, onda ove investicije u milijarde i milijarde apsolutno nemaju nikakvog smisla i postoje mogućnosti da se normalne aute koje imamo možemo smanjiti emisije 25%. Kod dizela znamo da je to moguće bez ikakvih trikova, to ćete vidjeti. To se trebalo dogoditi puno ranije i zbog toga moramo staviti naglasak na promet. Ne zato što nam je promet eh, na neki način ne, nije drag, eh, već zato što promet već 20 godine nisu shvatili koje mogućnosti imaju da nešto konkretno učine. E, evo, vratit ću se na tematiku bicikla i ekonomskog razloga. Vim ti si to istaknuo i ovom izvješću piše 50% e, dakle prometa u E, po gradovima može se zamijeniti prijevozom tereta biciklima, kargobajkovima, bajkovima, ali nikakve potpore nemamo. E-bicikli nemaju nikakve potpore. To su primjeri kako smanjiti emisije i kako bismo zaista osigurali distribuciju paketa. Što se tiče paketa, četvrtog željezničkog paketa, mene zanima pojam recipročnosti. Naravno da sam ja za direktne dodjele, dolazim iz Berlina, BVG, gradsko mhm. poduzeće koje će dobiti direktno ugovor koji nisu na tržištu. Eto, međutim, čim dođu na tržište, moraju naravno se izložiti konkurenciji. Pa ne mogu imati direktne pogodbe i od države dobiti e, e, potpore i s druge strane onda e, raditi na cijeni kako ja želim. Druga točka. Žorš je već pripomenuo da naravno preuzimanje kadrova, pa to je važno i kod vozila. Ako poduzeće je kupilo vozila koje su, traju 30-40 godina. Što ako izgube natječaje? Evo, primjer iz Hanovera. Oni su unaprijed kazali da je e, preuzimanje djelatnika osigurano i u slučaju promjene dakle, e, dobavljača i taj novi poduzetnik će ih morati preuzeti. Nisu to samo socijalni aspekti, već su to i gospodarski aspekti Mene zanima kako je o tom segmentu raspravljano na vijeću. Evo, sada imaš još dovoljno vremena za ovo mnoštvo odgovora koje te čeka. Ti eh, svega želim zahvaliti na pozitivnom prijemu željezničkog paketa. To mi je izuzetno drago i zapravo mi to daje još više optimizma da ćemo moći brzo u sklopu trijaloga finalizirati ovaj paket. E, prije svega ću iznijeti jednu primjedbu. Ne bih se htio miješati u rad parlamenta, ali mislim da je jako dobro da su već utvrđeni neki rokovi e, za trijalog. Mislim da će to dinamizirati čitav proces. Kada je riječ e, o pitanjima, dakle, prvo je postavljeno socijalno pitanje, pitanje socijalnih mjera. Dakle, o tome smo razgovarali na radnoj skupini. Nije postignut konsenzus da se socijalne klauzule ugrade u tekst. Neke države članice su imale snažan otpor prema tome. Ja sam inače bio predložio neka kompromisna rješenja u tekstu, međutim nismo to uspjeli ugraditi u završni tekst. Isto vrijedi i za pitanje razmjernosti. Mi smo to potaknuli, međutim većina država članica nije bila sklona tome da se ugradi i ovaj aspekt u tekst. Možda se o tome može razgovarati u, na trijalogu. Vidjet ćemo, na parlamentu je da sada odigra svoju ulogu. Možda ćete vi biti veće sreće, možda ćete polučiti veći uspjeh kod vas. No mislim da je svakako opravdano da se e, o ovim temama raspravlja. Što se tiče transparentnosti, e, spomenuto je i ovo pitanje. Čini mi se da su tekstovi dosta precizni kada je riječ o transparentnosti i posebno vezano uz financijske tokove. Nakon usvajanja teksta, a mogu vam reći da je nekim državama članicama bilo teško progutati ovu pilulu, da kako i ovdje je bilo nekih kompromisa, mi nismo otišli tako daleko kao izvorni tekst komisije, ali čini mi se da to nije bilo ni nužno. Mislim da ovaj sadašnji kompromis e, vrlo dobro rješava problem i čini mi se da je situacija na ovaj način mnogo bolja. Kada je riječ o prometnom sektoru i emisijama CO2, htio bih e, istaknuti jedan podatak. Slažem se s gospodinom Van Kampom koji kaže da moramo imati na umu ekonomski potencijal prometnog sektora. Ja bih čak otišao i dalje. Jučer sam bio pozvan na večeru e, koju je organizirao jedan proizvođač automobila, neću reći o, koj, o kojemu je proizvođaču riječ. I tomu je rečeno sljedeće. Afera Volkswagen je nismo imali sreće s tim u Europi. Naravno da je to i neprihvatljivo, ali općenito u Europi e, tehnologija nije na onom stupnju koji bismo htjeli, što bi omogućilo manje emisije CO2, međutim ipak je situacija bolja nego u ostatku svijeta i sada nas je ova afera stavila u situaciju da moramo biti defensivni. No mislim da ne trebamo biti u toj poziciji jer ovdje se postavlja pitanje ekonomskog uloga. Primjerice, stav Kine prema konferenciji COP21 je potpuno, nešto potpuno novo. Dakle, osnovni problem u Kini je zagađenje zraka. Dakle, tu je problem e, općenito industrija, ali posebno grijanje na ugljen i porast u automobilskom, prode automobila u velikim metropolama i to je zapravo dovelo do pogoršanja kvalitete zraka i to je veliki problem za kineske vlasti. S obzirom da e, kineski građani vrlo osjetljivi na to pitanje, na YouTube-u postoji jedan film, jedna kneskinja je snimila film na tu temu i taj film je imao na milijune gledatelja u Kini, dakle to je potpuno izmaklo kontroli e, kineskih vlasti. Mislim da će Kina upravo tražiti da se razviju tehnologije kako bi se riješio ovaj problem i mislim da je to jedno od e, značajnih svjetskih tržišta za prodaju automobila i čini mi se da će se ovdje e, potaknuti potražnja za čistim automobilima. Dakle, to je zapravo, e, to je jedno ekonomsko pitanje da kako da treba vršiti pritisak na Europu da se uloži više napora da bi automobili bili efikasni i da bi manje zagađivali okoliš. I to nam je omogućilo, odnosno našoj industriji, da uloži veće napore i da postigne bolje rezultate i bude konkurentnija na svjetskoj razini. Dakle, e, kada govorimo o konferenciji COP21, zapravo je ulog ekonomske prirode, mnogo više nego ranije. protokoli iz Kiota nisu potpisale ni Indija ni Kina. E, dakle, ovo će biti jedna potpuno nova situacija ako dođe do potpisivanja sporazuma u Parizu i mislim da će to e, uistinu promijeniti situaciju i u ekonomskom smislu. Svi će biti u ravnopravnijoj poziciji i europska industrija će moći zahvaljujući e, čistim e, tehnologijama ostvariti udio na novim tržištima. Što se tiče afere Volkswagen, na posljednjem sastanku vijeća smo razgovarali o tome, e, bila je pozvana i povjerenica za tržišno natjecanje i ona nam je rekla nešto vezano uz drugi paket Real Driving Emissions, stvarne emisije za automobila i inzistiralo se na tome da rasprava bude javna. Ministar je inzistirao na tome i nakon toga je rečeno da treba što brže usvojiti paket, a povjerenica nam je rekla da s obzirom na e, trend u vijeću e, da će e, stručnjaci do kraja listopada finalizirati paket. Mislim da je to vrlo dobra vijest. To će omogućiti realnije testove i mislim da ćemo moći realnije sagledati trenutnu situaciju. Međutim, mislim da to nije kraj priče. Ovakva kriza uvijek predstavlja i priliku, a mislim da svaku priliku treba iskoristiti, jer na kraju nam je cilj da dođemo do e, nulte razine emisija. A postoje potrebne tehnologije, međutim treba ih sada usmjeriti u tom pravcu e, kako bi se e, mogle staviti na tržište, a u tome važnu ulogu imaju države članice jer treba djelovati na razini infrastruktura, dakle to se tiče kao prvo tehnologija poput e, električnih automobila, ali i nekih alternativnih rješenja u odnosu na trenutne motore, dakle ovdje pritom mislim na motore na vodik koji imaju veliki potencijal. Dakle, mislim da je ovo prilika da se proces ubrza, da kako bit će potrebna i prijelazna faza i u toj prijelaznoj fazi će dizel gorivo imati svoje mjesto. Dakle, ima, postoji mogućnost da dizel gorivo bude čišće nego što je to danas međutim to nisu svi e, proizvođači automobila proveli zbog troškova i tako dalje. Dakle, postojat će jedno prijelazno razdoblje, međutim to bi trebalo skratiti i za vrijeme prijelaznog razdoblja koristiti već postojeće nove tehnologije, e, dakle tehnologije koje su čišće. E, riječ je u istinu velikom ulogom, međutim koji stvara nevjerojatni ekonomski potencijal. E, mislim da uistinu dobit može biti vrlo velika ako se iskoristi na pametan način. Što se tiče e, biciklističkog prometa i pitanja kacige, gospođa Sender je postavila pitanje, slažem se sa e, pozicijom Michaela Kramera, mislim da treba razlučiti neke stvari. Ja se vrlo često vozim biciklom i zato da bih se bavio sportom i da kako kada e, se vikendom vozim biciklom onda stavim kaciku s obzirom da vozim brže. Međutim, kada se vozim po gradu, onda mislim da bi to trebala biti preporuka, ne obveza, jer u protivnom će se na taj način dokrećeti brojne prednosti koje bicikl ima kao e, sredstvo za prometovanje u gradu. Mislim da ne postoji razmjernost između rizika i dobiti e, kada se stavi kaciga dok se netko vozi gradom s obzirom na atraktivnost bicikla. Ako pogledamo studije u zemljama koje su to pokušale uvesti, primjerice u Australiji ili neke države u SAD-u, onda možemo vidjeti da su svi, uh, svi povukli te mjere. Da kako tu bih izuzeo djecu mlađu od 12 godina, mislim da tu treba postaviti obveza nošenja kacige, uh, prije svega zato što djeca nemaju istu razinu odgovornosti kao i odrasli i su ipak jedna ranjiva skupina. A što se tiče bicikla, mislim da je to dakle i bilo sredstvo prometa i mislim da sam zato bio zadovoljan što smo za tjedan mobilnosti imali slogan Do the right mix, dakle riječ je o dobrom o kombinaciji različitih prometnih sredstava. Isto tako o stavljanju naglaska na multimodalnost, mislim da nam to može pomoći u rješavanju problema, a u smislu ulaganja o tome isto tako treba voditi računa, dakle ne možemo imati iluzije, ne, ne može nam jedna vrsta prometa riješiti sve probleme, moramo imati odgovarajući miks. Ja, damit Evo time smo na kraju naše rasprave, još da dvije napomena. Juče smo zaključili da ćemo, koliko je to god brzo moguće, raspravimo i političku razinu, kako bismo obje razine spojili i zbog toga sam danas bio tolerantan i dobro je da imam e, dovoljno prostora u svom vremenskom planu, evo da sve ne bi ostalo u nekakvo e, stražnim prostorijama. im evo, hvala, čestitam. Druga točka koju bih želio naglasio, Letonija je uspjela zadnjeg dana završiti tehnički dio rasprave. To je izuzetno velik napredak i ne bih želio samo kazati da je Luksemburg bio samo dobar, već je to bilo dobra i ja sam eto e, taj koji neće biti docent i profesor koji će eto davati bodove. Svi smo se zahvalili kod Luksemburga, čestitali što ste uspjeli u svemu, kao predsjednik odbora želim se priključiti tim čestitkama. Hvala što ste uspjeli u tome. I kada ste zadnji put e, vođena rasprava, plan B je bio spomenut. Mi kao odbor imali smo zahtjev da zadržimo taj paket na okupu do zadnjeg trenutka smo to činili. Pitalo me se što s planom B, ja sam uvijek rekao ne, ja sam optimist jer Mogu se sjetiti da prvi predsjednik e, Njemačke republike Teodor Hojs je rekao jedinu e, svinjariju koju znam, e, odnosno jedini, jedini svinjarija koji ništa ne radi, to je pesimist. Dobro da si ti optimisti, dobro što si dao optimalan rezultat. Hvala lijepo na svim nastojanjima i timu koje nas je podupro u svemu tome. Hvala što ste nas posjetili i što ste nam dali izlaganje. Evo, još jedna riječ. Ako mi dozvoliš još e, samo dvije riječi, evo, naravno, vlastiti tim kod kojeg se uvijek i često zahvaljujem, ali želio bih podržati i podcrtati ne samo, e, dakle, letonsko predsjedanje koje nas e, je, koje nam je dozvolio da je ne samo politički dio, već i eto i nizozemskim kolegama koji usko surađuju s nama, mislim da bi to trebao biti primjer jer ova trojka dobro funkcionira, imamo dobre rezultate, što znači da smo utroje usklađivali stavove i tijekom prethodnog predsjedništva iz našeg predsjedanja, a isto tako i prvog siječnja kada će kolege iz Nizozemske preuzeti predsjedanje. Mislim da je to jako važno kako bismo uistinu došli do napretka. Hvala lijepa. I na ovome, ovim dijelom smo završili i ovu točku dnevnog reda. Luksemburgsko predsjedanje. Hvala im na njihovoj nazočnosti ovdje.

So we can start our last point this morning. Možemo započeti sa posljednjom jutrošnjom točkom. To je prezentacija provedbene mjere So, ich komme zu... Evo, sljedeća točka dnevnog, e, dnevnog reda, e, provedbena mjera komisije u području TNT-a. Komisija je obavijestila parlament e, da priprema delegirani akt vezano uz smjernice broj 1. Tiče se promjena u Zapadnom Balkanu, Norveškoj i Islandu. Kao što sam na našem zadnjem zasjedanju odbora, bitno je da komisija, odnosno parlament proveri kako se provode delegirani akti. Ja bih želio da pripremu ovih delegiranih pravnih akata na vrijeme konfrontiramo komisiju s našim primjedbama kako bi komisija imala priliku uvida u mišljenje parlamenta i prije donošenje pravnog akta. Dakle, bez naše suglasnosti nema ni delegiranog akta, to smo tada uspjeli provući kroz parlament. Evo je zbog toga dajem riječ Harald Reutersu e, da čujemo vezano uz delegirane akte, isto tako i smjernice, te vremenski rokovi i prihvaćanja u konačnici. Gospodin Reuters, imate riječ, hvala što ste s nama. Predsjedniče, poštovani zastupnici, dame i gospoda, hvala vam na ovoj prigodi da vam objasnim proces usvajanja delegiranih akata. Kao što znate, ovaj dom priprema smjernice TNT-a od 2000 2011. preko 2013. a krajem 2013. došlo do gotovo jednoglasnog slaganja uz vrlo snažnu podršku za ovu regulativu koja je 21.12.2013. stupila na snagu. Jedna od odredbi predviđena bila je mogućnost usvajanja delegiranih akata za proširenje TNTA u susjedne zemlje, e, naravno uz e, jasnu odredbu da su to indikativne karte o kojima se radi. I njih se zapravo može upotrebiti temeljno na temeljem nekih dogovora na visokoj razini. I u samim prvim mjesecima postojanja ove uredbe usvojen je takav delegirani akt kako bi se uvelo korištenje indikativnih karata za istočno partnerstvo tijekom 2014. Gotovo dvije godine nakon stupanja na snagu dolazimo vam sa daljim predlogom za delegirani akt koji je već najavljen odboru i zastupnicima u nekoliko navrata. Moj ravnitelj Oliviero Nid je razgovarao, govorio o tome na sastanku u Rigi i na sastanku ministara Zapadnog Balkana. Tako da zapravo je ovo nešto sa čime ste već upoznati ali svejedno želimo biti potpuno transparentni naspram e, svima vama o tome o čemu se ovdje radi. Kratko ću se pozabaviti sa dva različita pitanja, Zapadni Balkan i Island i Norveška. Što se Zapadnog Balkana tiče, dogovor na visokoj razini je sklopljen krajem kolovoza ove godine sa premijerima šest zemalja Zapadnog Balkana i sa premijerima popriličnog broja država članica. Dakle, započet je proces. E, kancelarka Merkel je sa time započela u Berlinu prošle godine i nastavilo se raditi u Beću i nastavit će se i sljedeće godine u Parizu. Dogovor na visokoj razini e, je ustanovljen i pokazat ću vam kroz koji trenutak te karte o kojima se radi, a nadalje imamo pitanje Islanda i Norveške koje moraju prenijeti regulativu tnt unutar Europskog ekonomskog područja, što će se dogoditi sa sastankom zajedničkog odbora 30. listopada ove godine, čime će oni dakle prenijeti ovo zakonodavstvo u svoje nacionalno. Nedavno smo provali konzultacije stručne skupine gdje su bili prisutni stručnjaci iz parlamenta, vijeća država članica i drago mi što vam danas mogu izložiti rezultate tog sastanka. Dakle, ovaj sam slajd već spomenuo, pa možemo prijeći na same karte. Na ovom slajdu, dame i gospodo, prikazana je karta e, s desne strane, koja je danas već unutar regulative TNT-a, a s lijeve strane vidite kartu koju želimo uvesti do kroz delegirane akte. Koja je razlika između desne i lijeve karte? E, zapravo, ona nije toliko važna. S lijeve strane imamo neke e, deblje linije i u tome je osnovna razlika. Šest država Zapadnog Balkana odlučilo je da će suštinsku mrežu učiniti prioritetnom i bio bih jasan u tome, to ništa ne mijenja što se tiče instrumenta za povezivanje Europe CEF, već je samo od značaja za uredbu o TNT-u i države članice koje na ovome rade to žele provesti biti sa zapravo istom pozadinom kao i države članice. Dakle, usredotočiti raspoložive investicije upravo u tu suštinsku mrežu. I postoje nekoliko instrumenta im je na raspolaganju ovdje nacionalni instrumenti, i pa predpristupni instrument i isto tako e, investicijski instrument za Zapadni Balkan. Protest e, je po nama ne plodonosan i koncentracija će tu biti pozitivno upotrebljena, a neće dolaći do e, razvlačenja tih sredstava na manje projekte koji zajednički neće donijeti nikakvu dobrobit bilo Zapadnom Balkanu, bilo Europskoj uniji. Vidimo cestovnu mrežu na ovim kartama gdje se podano s desne strane pokazuje karta kakva je danas unutar uredbe TNT, a s lijeve strane karta koju ćemo mi e, uvesti kroz delegirane akte gdje je identificirana ova suštinska mreža, osnovna mreža. I posljednje, posljednje se tiče unutarnjih plavnih puteva, dakle ponovno nema razlike E, nikakve na karti jer je zapravo mreža već identificirana kao suštinska mreža i u prošlosti. Ono što bih ovdje istaknuo mm, jest da se ista metodologija koristila za identifikaciju suštinske mreže, a to znači da se počelo sa glavnim gradovima, velikim urbanim zonama, lukama i isto tako naravno rok je 2030. I e, sporazum je zapravo identičan, e, čak i ako se radi samo o indikativnom sporazumu za nas što se tiče proračuna jer nećemo mijenjati ništa unutar CEF-a, no svejedno proveli smo ovo koristeći istu metodologiju, istu perspektivu, što je važno primjerice kolegama iz DG opće uprave NIR koji su e, zaduženi za investicijske fondove za ovo područje. Dakle, zbog toga smo zaključili da je to korisna stvar i uključili to u sporazum premijera e, država Zapadnog Balkana, država članica i uz prisustvo komisije i službe za vanjsko djelovanje. Drugi dio, vrlo kratko, jer malo, mnogo manje se toga ovdje mora raspraviti, već smo imali na raspolaganju karte unutar smjernicama TNT-a za Island i Norvešku. One su čak i uključivala određeni dio suštinske mreže, no kada smo to sada prenosili u pravnu stečevinu europskog ekonomskog područja, još jednom smo se pozabavili time da li je sve e, statistički i faktografski ispravno. I ako pogledamo ovaj slajd, zaključili smo da za Island moramo ukloniti jedan aerodrom, dodati jednu morsku luku, čisto statistički. Ako pogledamo Norvešku, Mm, morali smo ukloniti dvije luke, dodati dvije druge i ažurirati nazive e, dvije luka jer nisu odgovarali stvarnom stanju i dodati dva aerodroma. I što se tiče cestovnog prevoza, imali smo jednu cestovnu vezu e, koja je još 2013. bila e, unesena u kartu, no norveške vlasti su nam rekla da nju uklonimo i da zamijenimo s jednom paralelnom koja se danas međunarodno koristi dakle poprilično jasno što je sljedeći korak. Već smo konzultirali službe komisije, naravno moramo interni postupak također provesti, a također sam vam rekao da smo održali sastanak sa stručnjacima iz parlamenta i vijeća i sada ćemo predložiti da se ovo usvoji i nadamo se da bi do toga moglo doći eh, krajem listopada, no vjerojatno će se raditi o studenom ipak tada ćemo naravno obavijestiti Europski parlament i kao što je predsjednik već rekao, tada ćete vi imati pravo e, da se složite sa delegiranim aktom. Ili da se ne složimo sa njim, kaže predsjednik. Da, dakle to je stanje stvari i naravno vaš odbor ćemo e, obavijestiti o ishodu u listopadu. Također bavimo se drugim susjednim zemljama koje imaju iste namjere, no za trenutno nemamo karte, na njima se radi, nemamo niti osnovnu mrežu za istočno partnerstvo sa Turskom, na tome se također radi i mislim da je dobro da blisko surađujemo s vašim odborom i da vas informiramo na dolazećim koracima u 2016. Hvala. Hvala lijepo gospodin Reuters. Vim. Eh, Mariju Zamalinesku. So, um, Hvala. Mislim da je ovaj prijedlog dobar i da je bilo nužno proširiti mrežu na zemlje Zapadnog Balkana. Imam dva komentara. Prije svega na karti se spominje sveobuhvatna veza između Paračina sa granicom Srbije i Bugarske. I tu mislim da u bugarsku kartu morate uključiti vezu između granice i vidina jer trenutno toga nema. Dakle, ako pogledamo veze između Zapadnog Balkana i susjednih zemalja, one su trenutno dobre, no ovo je jedna stvar koja nedostaje. I drugo pitanje tiče se projekata koji su već identificirani. Koliko vidim, nije lako jer imamo šest zemalja, jednu milijardu, nije lako izabrati projekte, no ako pogledamo kartu, jedan projekt je ovdje, jedan ondje, pa se postavlja pitanje koordinacije ovih projekata. Koordinacije između ovih projekata i nacionalnih projekata isto tako, i koordinacija između ovih projekata i master planova, glavnih planova susjednih zemalja u Europskoj uniji. Dakle, takva koordinacija je potrebna kako bi se najbolje iskoristila ovo ulaganje. I za kraj spomenuli ste Tursku, e, što je sa istočnim dijelom, istokom Europe, Moldovom, Ukrajinom, oni nisu spomenuti. Hvala lijepo, Ismail Ertug. Ti si trebao zapravo biti prvi govornik jer si <laughs> izvjestitelj po ovom. Da, da, sve je ok, sve u redu, hvala lijepo. E, gospodine Reuter, što ste među nama, što ste izvješćivali. Lijepo čuti nešto o tnt iz prve ruke i to zaista iz dobrog izvora, kvalitetnog izvora i u svemu onom što se čini, dvije pol naše zajedničke suradnje, bilo nam je važno da ove trance europske mreže proširimo na Europu. Naravno, prije svega tu je riječ o Zapadnom Balkanu, Norveškoj i Islandu. To ste učinili jako dobro i to doista sam pozitivno iznenađen što je to išlo sve tako glatko sa državama članicama kako bismo u budućnosti mogli raditi i vezano uz istočno partnerstvo. Cilj je nedvosmislen unutar Europske unije, a i izvan Europske unije moramo postaviti standard koji će nam omogućiti u dogledno vrijeme prvo znači da da smanjimo CO2 emisije, da promet teče, da imamo interoperabilnost, isto tako i da imamo isti standard i razinu u svim državama članicama. To je nedvojbeno i mišljenja sam da je to najbolje zakonodavstvo koje je ikada Europska komisija predložila, barem što se našeg područja tiče. U budućnosti sam isto tako mm, vrlo spreman s vama surađivati, veselim se već e, idućem e, razdoblju sa raznim odlukama koje će se dogoditi. Hvala. Hvala. Ines Ajalas. Gracias, presidente. Hvala. Zahvalila bih se na informacijama koje ste nam pružili. Dakle, sada znamo kako se razvijaju stvari i koje promjene su se pojavile. Što se Balkana tiče, pitalo bih sljedeće. Dakle, rekli ste da je došlo do sporazuma gospođe Merkel, gospodine Vajmane, između Njemačke i Austrije, pa me zanima sa kojim drugim stranama je došlo do sporazuma, s obzirom da imamo nove željezničke i cestovne rute koje se identificiraju i koje će imati određene kapacitete. Dakle, mogli bismo kontaktirati sve države koje dijele te granice na koje će to utjecati, ne samo Njemečku i Austriju, iako su one prvotne. Nadalje, za Island i Norvešku radi se o sveobuhvatnoj mreži naravno. No, zanima me sljedeće. Što će biti rezultat svega toga u financijskom smislu? Dakle, ovdje se radi o sveobuhvatnoj mreži i kakav će to utjecaj imati u financijskom smislu i još jedna kratka digresija, trenutno se radi na novim natječajima, možete li nam reći nešto o onima koje će se pokrenuti do kraja ove godine. Hvala lijepo, a deli. Hvala, mislim da je vrlo važno da se ove rute odobre zbog budućeg planiranja projekata, financiranja, bez ovih trasa, bez karata, ne možemo to na odgovarajući način provesti. Osobito važno za zapadno-balkansku regiju, kao što znate, osim Bosne radi se sve o državama kandidatkinjama za članstvo i sve su okružene državama članicama. Tako da mislim da ne možemo imati jedan potpuno funkcionalnu, logičnu mrežu bez zemalja Zapadnog Balkana. E, I što se tiče transporta infrastrukture, oni mogu biti od velike koristi za cijelu regiju, za njihova gospodarstva, za stabilnost, jer je u nedavnoj prošlosti to bio popriličan problem. Dakle, ulažući u ove koridore, na neki način ulažemo i u europsko gospodarstvo i stabilnost za budućnost. Također bih očekivao da ćete nešto više reći o financiranju, malo objasniti ga, jer slažem se sa kolegom Mareneskom da bismo trebali imati bolju koordinaciju između pojedinih e, projekata, odnosno njihovog financiranja. još bih želio čuti objašnjenje o strategiji marketinga i pod time mislim na vidljivost e, financiranja Europske unije u ovim infrastrukturnim projektima. Primjerice, možemo nešto naučiti iz projekta, odnosno debakla Južnog toka, gdje su zapravo Rusi iznimno dobru propagandu u regiji provodili i mislim da je vrlo važno da Europska unija također ima dobru marketinšku strategiju što se tiče ovih velikih infrastrukturnih projekata. Hvala. Hvala lijepo. Sada Gezine Meissner. Hvala lijepa. Evo, s jedne strane, uistinu dobro da i u Norveškoj i u Islandu, a isto tako i u Zapadnom Balkanu imamo nova promišljanja, to je dobar koncept i svi smo bili suglasni kroz sve klubove zastupnike da je to metroplan, da je to zaista jedan veliki zgoditak, a što se tiče Zapadnog Balkana, ovo se nastavlja i to sa comprehensive networkom. Pitanje, znači financiranje, već su neki napomenuli, to nisu direktna EU sredstva, ali to su treće države koje su na našim vanjskim granicama i koje bi mogle postati državom članicama. Kako ćemo tu najmudrije organizirati financiranje, kako ćemo se dogovoriti sa šefovima vlada ili država i da li su uključeni koordinatori dakle, koordinatori koridora koji trebaju činiti svoj dio posla, crteći koridore. Koliko vidim, eh, evo dvojcu, trojcu koji bi se trebali pozabaviti time kako će se stvari nastaviti u mrežama trećih država koji su u neposrednom susjedstvu, da li su oni uključeni u sve. Hvala lijepa, Klauda Tapade. Pentru că mi-ați dat în final cuvântul. Um, da, este o veste foarte bună. Hvala. Da, ovo su dobre vijesti proširenje mreže na Zapadni Balkan. No kao što smo već mnogo puta rekli u našem odboru, e, slažem se sa time da se moramo usredotočiti na proširenje mreža u istočnoj Europi. Jer tu se radi zapravo o vezi i sa ostatkom Europe. Dakle, čekam i Europsku komisiju i naš odbor da nam ponude jednu viziju u tom smislu, jer bojim se da zanemarujemo u određenoj mjeri razvoj infrastrukture u istočnoj Europi. Naravno, važno je naglasiti odnos sa trećim zemljama koje u budućnosti planiraju pristupiti Europskoj uniji. Slažem se s kolegom koji je rekao da moramo zauzeti integralan pristup sa glavnim planovima, master planovima samih država članica. Jer ukoliko želimo proširiti mrežu, a svi ti pojedini elementi nisu međusobno povezani i ne uspijemo povezati države članice međusobno, ne mislim da možemo biti uspješni gledano sam protok infrastrukture, a i gospodarski govoreći. Dakle, što se tiče razvoja takvih transportnih mreža, ne možemo zanemariti gospodarske prednosti. Hvala. Hvala lijepo, uvijek malo potraje sa prijevodom. Na kraju ne najvažniji, Finvane Kamp. Hvala gospodine predsjedavajući. Nakon što sam saslušao komentare kolega, htio bih još postaviti jedno pitanje na temu Islanda i Norveške. Shvaćam da ćemo ulagati u područje Zapadnog Balkana. To su zemlje koje su potencijalni kandidati za članstvo u Europskoj uniji. No, zanima me e, da li ovo znači i da ćemo ulagati u Norvešku i Island. Možda je ovo pitanje nacionalnog interesa, no u ovako teškim političkim vremenima morao sam postaviti i to pitanje. Pa Norveška nije siromašna zemlja. E, evo, čuli ste pitanja i zaista nas interesiraju vaše odgovore. Danke, ähm, members. Hvala uvaženi zastupnici. Krenut ću od e, zapažanja gospodina Ertuka. Da, istina je da TNT, kako je definiran ovom uredbom, u istinu važna polazišna točka i ne želimo to podcijeniti. I činjenica je da možemo izvoziti dogovorene standarde kao što su mm, dužina vlakova i tako dalje i to u susjedne zemlje. Na taj način možemo osnažiti veze s njima, a ako je riječ o zemljama koje nisu spremne za članstvo, u najmanju ruku možemo imati tjesnu suradnju i to je ono na čemu mi radimo u komisiji u glavnim upravama NEAR i MOVE i dakle to nam je bila namjera sa ovom inicijativom. Mislim da bi bilo vrlo dobro da se nastavi suradnja. Očekujemo da će biti nekolicina delegiranih akata koje ćemo vam predložiti. I htio bih još spomenuti jednu bitnu klauzulu u uredbi TNT. Mi vam možemo predložiti ovu vrstu delegiranih akata samo ako se postigne dogovor na visokoj razini a kada je riječ o Zapadnom Balkanu, to je dogovoreno u kolovozu ove godine na inicijativu Angele Merkel, ali tu nisu bile samo Njemačka, Austrija i Francuska, sve ostale države članice bile su pozvane da sjednu za stol sa zemljama Zapadnog Balkana, e, a svrha je bila da se i njih e, dovede u, u ovu, dakle, u opseg ove uredbe. E, da, gospodine Marinesku, s pravom ste ukazali na ovu kariku koja nedostaje na granici između e, Srbije i Bugarske. Mi smo primijetili isto to i o tome će upravo biti riječ kada dođemo sljedeći put na sastanak odbora. Budući da postoji još jedna odredba koja se tiče ažuriranja e, sveobuhvatnih karata za 28 država članica, ovaj delegirani akt se tiče samo proširenja primjene, područja primjene, međutim ažuriranje sveobuhvatnih karata za 28 država članica podrazumijeva drugačiji postupak i u tom trenutku ćemo isto tako e, dakle ćemo razgovarati i o ovom vašem pitanju. Što se tiče financiranja, bilo je različitih pitanja od zastupnika. Da, istina je da je potrebna koordinacija. Kroz ovaj delegirani akt želimo postići da različiti instrumenti poput IPE i nekih drugih budu koncentrirani nego što je to bio slučaj na glavnu mrežu i to je odluka ministara Zapadnog Balkana. E, pitanje je hoćemo li ići i korak dalje. Možda hoćemo u drugoj fazi, to je bilo i pitanje kolegice Meissner. Mogli bismo imenovati trojicu koordinatora i zapravo proširiti njihov mandat e, tako da budu zaduženi i za Zapadni Balkan, dakle e, osoba koordinator za Dunav, zatim isto tako koordinator za e, mediteranski koridor koji je već zadužen za Sloveniju i Hrvatsku, tako da bi mogao biti zadužen i za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Isto tako e, Matiju Groš koji je zadužen za koridor koji trenutno zaobilazi područje Zapadnog Balkana i zapravo prometni pravci idu iz Budimpešta, Budimpešte za Beograd i Niš i onda prema Sofiji ili u Tursku ili pak e, u Solun u Grčkoj. No, moramo ići korak po korak. Prije svega nam treba vaše zeleno svjetlo za delegirani akt. Nakon toga možemo razgovarati o proširenju mandata koordinatora. U svakom slučaju ćemo e, vam se ponovno obratiti kada dođe do te faze. Što se tiče financiranja koordinacije, ovo bi bio, bila jedna mogućnost, dakle putem koordinatora. A drugo, e, druga mogućnost, dakle gospodin Marinesko je spomenuo jednu milijardu. Imamo isto tako i NIF. Dakle, da se to pokuša koncentrirati i sa strane komisije. Dakle, radi se i na SITO, to je e, organizacija stručnjaka na terenu u Zapadnom Balkanu i glavna uprava NIEM. Na kraju želim spomenuti još neke komentare. E, što se tiče Islanda i Norveške, gospodin Van der Kamp, vi ste postavili pitanje hoće li se to odraziti na naš proračun. Ne, mi nećemo dirati u CEF i smatramo da je to značajno, budući da postoje dva važna prometna pravca koja idu do luke Nordih na sjeveru Norveške i u Oslo. Da, bit će poziv za iskaz interesa početkom studenog i bit će otvoren do kraja veljače 2016. godine. Mislim da sam ovime odgovorio na većinu ostalih pitanja. E, gospođa Deli. Da, isto tako imamo i u to ulažemo, imamo delegirani akt i radimo sa glavnom upravom NIR. Što se tiče istočnog partnerstva, prvi delegirani akt koji smo donijeli u siječnju 2014. godine je uveo sveobuhvatnu mrežu za istočno partnerstvo. Sada razgovaramo sa e, zainteresiranim zemljama o definiranju e, glavne mreže i očekujemo da bi to moglo biti u prvoj polovici 2016. godine. Što se tiče sredozemlja, to očekujemo u drugoj polovici 2016. godine. Biće ministarski sastanak e, negdje sredinom listopada. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodin Brojte što ste bili s nama. E, nećemo donositi odluke. Hvala prevoditeljima što su tolerirali, što smo malo produžili. Hvala na strpljenju. Vidimo se danas popodne u prostori 4Q2 u 15 sati. Do tada.